Dear colleagues, uh, Dragi kolege, članovi odbora LIBE, eh, dragi članovi nacionalnih parlamenta, eh, eh, dobrodošli, povjereniče Populos, pozdravljam i sve predstavnike organizacija koji su ovdje. Ovo je vrlo važan interparlamentarni sastanak E, koji će se baviti temom zajedničkog europskog sustava za azil. To je jedan od e, najvažnijih pitanja kojim se bavi odbor Libe ovdje u parlamentu. Jedan od najvažnijih izazova s kojima se suočava Europska unija a i vaši nacionalni parlamenti. Drago mi je što ste danas ovdje s nama. Drago mi je što, što nam se pridružio malteški ministar nadležan za ovo područje i gospodin e, povjerenik Avramopulos. Drago mi je e, što imamo 49 e, zastupnika iz nacionalnih parlamenata koji dolaze iz 20 zemalja i jedan zastupnik iz Europske ekonomskog područja. Ovo je vrlo važna tema i e, razmjena mišljenja između nacionalnih parlamenta i Europskog e, parlamenta će biti od velike važnosti kako bismo napredovali u, na ovom važnom području i ovoj važnoj temi. Dragi kolege, mnogi e, znate za rad aktivnih članova e, Libea na tom području. Evropski aki e, se sada dopunjava sa osam prijedloga. Reformu su izazvali veliki tokovi migranata. Trebamo dalje razviti zajednički evropski sustav azila Uspješna reforma neće samo osigurati da Unija može djelovati e, i suprotstaviti se izazovima. Ona će ojačati naše zajedničke vrijednosti koje se temelje na temeljnim e, ljudskim pravima. E, ojačat će našu suradnju. To je krucijalna reforma. Već smo započeli rad na, tom području mm, Libe je nadležan odbor e, za ta pitanja e, po svim ovim važnim dokumentima. E, planiramo da ovo odradimo ovog ovog proljeća, u proljeće 2017. Od usvajanja Lisabonskog sporazuma parlament je mnogo odradio na pripremi zakonodavstva za azil Mnogi od naših izvjestitelja su ovdje s nama i izvjestitelja u Sjeni. E, oni će govoriti, a čuti ćemo i o iskustvima e, država članica. E, surađujemo sa nacionalnim parlamentima na svim razinama. Nadam se da ćemo uspjeti u toj zadaći. Dragi kolege, to me sada dovodi do E, sesije 1 koja će se fokusirati na e, izazove povezane sa e, zajedničkim europskim sustavom azila. Na osnovi prijedloga komisija parlament zajedno sa komisijom i vijećem će pripremiti rješenja koje nadamo se će promijeniti situaciju na terenu e, kako za izbjeglice, tako i za tražitelje azila. Mi naravno pomažemo svim dionicima. Drago mi je što mogu pozdraviti e, poštovana Karmela Arbelu, ministra za unutarnje poslove i na e, nacionalnu sigurnost Malte, kao i povjerenika Avramopulopsa prije no što im dadem riječ, reći ću e, nekoliko riječi o organizaciji naše rasprave. Molim, e, saslušajte me. E, to je, zvučat će malo birokratski, ali potrebno je. Rasprava će se odvijati po sljedećoj formuli. Nisam ih smislio ja ta pravila, ali potrebna su. Dati ćemo riječ dvama članovima nacionalnih parlamenta i onda e, zastupniku Europskog parlamenta. E, e, zastupnici nacionalnih parlamenta trebaju ispuniti formular kojim će zatražiti riječ, a zastupnici Europskog parlamenta će se samo javiti kao obično dizanjem ruku. E, evo uručite svoje kartone i ove formulare i dajte im našim asistentima. Kao što sam rekao, zastupnici Europskog parlamenta se javljaju za riječ dizanjem ruku kako je to uobičajeno. Zavisno o broju govornika morat ćemo možda ograničiti vrijeme na e, dvije minute. Znam da sam ja dugo govorio. Evo. Znam da u nacionalnim parlamentu parlamentima možete govoriti dulje, ali ovdje imamo ovo ograničenje. Prije no što počnemo raspravu, dati ću e, najprije riječ e, ministru Abeli. Carmelo, dobrodošao. Hvala predsjedniče. Dragi kolege iz nacionalnih parlamenta, dragi kolega e, iz Europskog parlamenta, naročito članovi Libea, dragi provjereniče, dame i gospodo, dobro jutro svima. Hvala što ste me pozvali da se obratim ovom e, interparlamentarnom sastankom. Europska Evropska unija je suočena sa velikim izazovima na području izbjeglica i migranata moramo naći e, dobra rješenja kako bismo e, uklonili slabosti koje nam je donijela e, ova kriza. To je činjenica. Činjenica je da sadašnji zakonodavni okvir ne rješava u potpunosti sadašnje potrebe sustava azila. Stoga sada e, raspravljamo o sedam zakonodavnih prijedloga koji kad budu dovršeni sveobuhvatno reformirati europski sustav azila. E, paket nije samo ambiciozan e, zbog svog volumena, opsega, već je i ključan u svojoj substanci. Amandmani koje je predložila komisija uključuju osnivanje sustava raspodjela osoba koje trebaju međunarodnu zaštitu, koncepcija e, u koju vjeruje Maltiško predsjedništvo. Mislim da bi bila pogreška da e, vidimo osnivanje ovakvog mehanizma kao nešto e, što će isključivo koristiti državama članicama koje se sada suočavaju sa pritiskom azilanata. E, stvari se mijenjaju, pa i tako i strukture e, traženja azila. E, zaključci vijeća u prosincu koji se tiču Dublinskog sporazuma daju nam mandat da nastavimo ove procese reformu kako bismo došli do konsensusa u tijeku našeg predsjedavanja E, moramo stvoriti sustav koji je otporan na buduće pritiske, e, izgrađena solidarnosti i e, ravnopravne odgovornosti koji je također politički prihvatljiv. Bez obzira na rezerve koje su izrazile neke države članice, ja sam uglavnom zadovoljan raspravama na E, vijeću i sastanku koji se održao u Malti prošlog mjeseca. To je korak u pravom smjeru, iako mnogo toga moramo još e, napraviti. Rasprave s Europskim parlamentom su već započele kako bismo ustanovili Europsku agenciju za azil. Moramo se zaista potruditi kako bismo ovu agenciju pokrenuli što je prije moguće. Sada imamo agenciju za europsku obalnu i graničnu stražu, a imat ćemo isti aranžman na području azila. To će omogućiti agenciji da bude aktivnija i da bude sposobnija da dade potrebnu podršku državama članicama. E, Značan je progres e, ostvarem ostvaren i u vijeću o Eurodoku pažljivo slijedimo rad parlamenta i veselimo se e, pregovorima o tom prijedlogu, što je prije moguće. Kako bismo pojednostavnili i ubrzali rasprave o povezanim tekstovima o e, prijedlogu kvalifikacije, e, prijedlog za uvjete prihvata, e, dablinski prijedlog i druge prijedloge, Predsjedništvo je usvojilo e, tematski pristup kako bi riješio ključne teme koje nas zabrinjavaju na svim granicama. tako ćemo osigurati koherentni, konačni e, kompromis. E, imamo sljedeće teme o kojima sada raspravljamo na tehničkoj razini. Na E, ograničiti e, zloupotrebe i sekundarna kretnja, socioekonomska prava e, tražitelja azila i korisnike zaštite i jamstva za one koji imaju posebne potrebe. Reforma zajedničkog europskog sustava za azil je prioritet za malteško predsjedništvo. Trudit ćemo se da učinimo što veći napredak u sljedećih šest mjeseci. Činjenica je međutim da kako stvari sada stoje, e, e, vremenski rasporedi i e, stavovi država članica predstavljaju značajan izazov i za predsjedništvo i za Uniju. To je također izazov kojim se moramo suočiti odlučno i što je moguće s nekim konkretnim zaključkom. Ne bojimo se izazova, potrudit ćemo se da postignemo naš cilj. Mora biti jasno da nijedno predsjedništvo ne može samo uspjeti. Svaka država članica snosi svoju odgovornost. Mora također snositi dio e, tereta moramo stvoriti trajni, učinkovit i zajednički europski sustav za azil. U ovom trenutku e, dokazujemo našim sugrađanima da Europska unija funkcionira, da postiže rezultate i da se može suočiti s još jednim izazovom. Hvala vam lijepa, rado ću odgovarati na vaša pitanja, možda ćemo odgovarati e, još detaljnije o nekim problemima. Hvala lijepa. Hvala lijepa, ministre. Na početku sam morao spomenuti da ćemo imati nakon ove sesije još tri sesije kojima će predsjedati iskusni članovi e, e, odbora LIBE Drago mi je što mogu sada dati riječ e, povjereniku Dimitrisu Avramopulosu, evropskom povjereniku za migraciju, unutarnje poslove i državljanstvo. On će nam reći kako sada stojimo u ovom e, složenom području. Dimitris, hvala lijepa, imaš riječ. Hvala, Claude, Dobro jutro svima. E, poštovani zastupnici parlamenta, dame i gospodo, Carmelo, dobro jutro. E, u prvom redu bih se zasvalio Klodu i Libiju za mogućnost što ste mi dali da govorim na ovom važnom sastanku. E, počašćen sam što sam danas ovdje uvaženi zastupnici parlamenta, zajedno ćemo razgovarati o važnim temama, zajedničkim ključnim prioritetima, zajednički evropski sustav azila. Za ovu reformu, kako bi ona bila uspješna, moramo imati otvorenu i konstruktivnu raspravu između Unije i nacionalnih eh, zakonodavaca. To je apsolutno potrebno kako bismo osigurali da e, se zabrinutosti naših građana i zajednica e, rješavaju i to na ispravan način u e, postupku donošenja odluka. Ova kriza nas je poučila da samo nacionalne mjere ne mogu dati zadovoljavajuća rješenja ni za jednu državu članicu, a svakako ne za Europsku uniju kao cjelinu. E, ne smijemo biti fragmentirani. Nacionalni pristupi podrivaju europski projekt. To nas je dovelo do e, E, da si postavljamo pitanje što e, uzimamo zdravo za gotovo Schengen i druge, e, druga postignuća Europske unije. Moramo zajedno rješavati ovaj izazov u duhu solidarnosti i podijeljene odgovornosti. Više Europe je neophodno rješenje. E, moramo zaštititi naše vanjske granice kako bi sustav azila ispravno funkcionirao za one koji su u stvarnoj potrebi e, i kako bismo e, gonili krijumčare ljudi i kako bi vratili regularne migrante. Stoga usvajamo sveobuhvatni pristup upravljanju azilom. Zajedničke akcije, e, njih smo dogovorili i sada ih provodimo. E, hotspotovi žarišta, e, hotspotovi su ustanovljeni, planovi preselenja su također pripremljeni. Moramo surađivati sa trećim zemljama. tu smo suradnju sada ubrzali. E, sve obuhvatni pristup, pristup fokusiran na žrtve, e, mora riješiti problem krijumčarenja ljudima. Informacija od Europola pokazuje da krijumčari e, zloupotrebljavaju sustav azila. Broj nepraćenih maloljetnaka se povećava, mnogi nestaju i postoji velik rizik da su oni žrtve e, mreža krijumčara. Moramo biti solidarni i odgovorni. To uključuje sve države članice. To je jasna demonstracija naših zajedničkih vrijednosti. E, to traži e, intenzivnu suradnju svih država članica na svim razinama ubrzavanje preselenja i relokacije su tako, također potrebni. Države članice se moraju više potruditi kako bi sudjelovati, sudjelovali u tome, uključujući rad sa maloljetnicama bez pratnje. Treća reforma o kojoj ćemo govoriti ovdje danas jeste integralni dio ovog sveobuhvatnog pristupa. Imamo strukturne slabosti u našem sustavu. One su sada jasne. E, upravo zbog ove krize. Nedugo smo i, i to se pokazalo ubrzo nakon stupanja na, stupanja na snagu druge reforme. Imamo još značajne razlike između država članica, u mm, pogledu tipova postupaka, e, uvjeta e, prihvata tražitelja azila, e, mm, stope priznavanja prava azila i davanja azila i davanja zaštite. To je doprinjelo sekundarnim kretanjima i azilskom šopingu, takozvanom azilskom šopingu. Moramo podijeliti odgovornosti među državama članicama kako bismo dali zaštitu onima koje je trebaju. Europska unija treba čvrst sustav azila. Sustav, kao što sam rekao, zasnovan na solidarnosti i pravednoj raspodjeli odgovornosti. Komisija e, predlaže da e, se ustanovi sustav koji će će e, približiti e, nacionalne sustave e, azila. To jača međusobno povjerenje država članica. Međusobno povjerenje je apsolutno potrebno ne samo za učinkovitost sustava, već i da jamči jednako i dostojno tretiranje tražitelja azila u cijeloj Europskoj uniji. Predlažemo da ugradimo u sustav niz elemenata koji će poticati europsku integraciju. Također ćemo osigurati visok stupanj e, harmonizacije, e, veću konvergenciju u ocjenjivanju e, zahtjeva za azil i sustav pravednog, pravedne raspodjele pomoći za tražitelja azila. S ovom trećom reformom predlažemo da imamo sustav e, u kojem su postupci i vremenski e, rasporedi pojednostavljani gdje se jamče prava tražitelja azila u cijelom postupku i gdje su e, kriteriji za međunarodnu zaštitu poboljšani. Moramo osigurati da tražitelji dobivaju jednake standarde prihvata u cijeloj Europskoj uniji. Također ćemo e, rješavati e, sekundarna kretanja i zloupotrebe. E, stoga predlažemo prikladne sankcije što se tiče postupaka i uvjeta prihvata gdje se tražitelji ne pridržavaju obveza. Predlažemo sistem sustavnu o, o upotrebu prihvatljivosti i brze postupke. Glavno je da imamo mehanizam solidarnosti. Za nas je to e, ključna komponenta sustava. Stoga e, imam, ćemo imati e, korektivan korektivan mehanizam raspodjele. Što se što je poznato pod imenom Dublinski sustav. E, koristit ćemo se e, e, evropskim sustavom Europe bez granica. Međutim, zato moramo biti učinkoviti. Moramo imati sustav koji odozvoljava brz pristup postupku davanja azila, ali moramo se strogo pridržavati propisa i naročito na području sekundarnih kretanja. Moramo imati pravedan e, sustav sa dobro definiranim pravilima, e, sa pravilima koja se mogu odmah provoditi kako ne bismo imali neočekivane situacije na terenu. E, mjere raspodjele moraju biti obvezne za sve države članice. Moramo napustiti sustav gdje imamo e, neproporcionalne e, brojke u državama članicama što se tiče prihvata e, izbjeglica i tražitelja azila. Na taj način ćemo imati uniju sa okvirom za preseljenje to će biti siguran put u Europsku uniju za osobe koje trebaju međunarodnu zaštitu. Okvir Unije za preselenje će e, smanjiti razlike u nacionalnim praksama. To će staviti Uniju u jači položaj, globalno govoreći. Moći ćemo govoriti jednim glasom. Na taj način ćemo bolje uvjeriti naše međunarodne partnere, partnere da i oni prihvate svoj dio odgovornosti da, bismo osigurali učinkovitost e, naših akcija države članice moraju pokazati političku volju e, moramo napredovati sa našim sustavom naročito sa dublinskim sustavom reforme će učiniti sustav učinkovitijim ali i pravednijim što je vrlo važno Moramo postići stvarnu solidarnost u rješavanju migracija. Nadam se da ćemo e, doći do zajedničkog shvaćanja e, budućnosti europskog sustava za azil. Moramo podržavati e, malteško predsjedništvo kako bi mogli naći podesan kompromis za sve države članice na području e, zajedničkog e, mehanizma. Na taj način nijedna država članica neće e, ostati sama. Mi ćemo u tome surađivati sa Europskim parlamentom kao što smo to radili od početka krize. Računamo na vašu suradnju na svim dosjeima Naši sugrađani s pravom očekuju da njihovi zastupnici sada djeluju. Sada je vrijeme da idemo, da napredujemo s ovim prijedlozima. Dragi kolege e, i kolegice, moramo gledati fenomen migracija na strateški sveobuhvatan i pozitivan način. Migracije mogu dati nevjerojatne koristi Europskoj uniji. E, na svako je od nas da pretvori migracije u e, šanse. Mi svi imamo e, naše uloge u razvoju politika, u političkoj raspravi, e, rad na terenu sa lokalnim i regionalnim zajednicama. Moramo uključiti sve dionike, moramo slušati naše građane i brinuti se za potrebe onih koji trebaju našu pomoć. Europa može e, postati bogatijom e, i inkluzivnim društvom e, zahvaljujući ovim postupcima. Migrante i izbjeglice treba uključiti u lokalne zajednice i u tržište rada. To će poticati prosperitet i stabilnost naših društava. E, to možemo postići zajedničkim radom na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i e, razini Unije. Hvala lijepa na pažnji. Hvala vam, povjereniče. Idemo odmah na pitanja i raspravu. Dakle, dva člana nacionalnih parlamenta i nakon njih jedan član Europskog parlamenta. Molim vas ispunite ove dokumente za javljanje za riječ. Dakle, napišite svoje ime, prezime i odakle ste. Dominik Tarzinski iz Poljske, izvolite. Where is, uh, Mr. Tarzinski? Gospodin Tarzinski. Please go um, ahead. For minutes. Yes, thank you. Thank you, Chairman. Um, a Evo, izvolite. Hvala lijepo, imam pitanje o cijeloj ideji ove reforme. Mi smo spremni za reformu i za izazove. Ko je uopće točno spreman i zašto smo to spremni? Jer eh, sama riječ reforme nije dovoljna. Zanima me koliko je vas toga svjesno da su napadi u Parizu obuhvatili dvoje ljudi koji su dobili pravo na azil u Lampeduzi. To niko nikad nije spomenuo. Da je ovo što se događa u Europi, dakle što se dogodilo da se dogodilo zato što uopće imamo tražitelje azila. Dakle, dozvolite mi da završim. To je činjenica. To je činjenica. Dakle, ovdje nije riječ o tome što će se dogoditi, nego onome što se već dogodilo. I zato me zanima o kakvoj mi to reformi govorimo i hoće li naši građani biti sigurni s ovom reformom. Dakle, ne govorimo o onome što će se možda dogoditi, već o onome što se već dogodilo. Teroristički napadi i stvarna opasnost u Europi. Hvala lijepo. Evo, ovo je bio žestok start, <laughs> kaže predsjedavajući. Ovo je dozvoljeno. Imamo ovdje, dakle, predstavnike nacionalnih parlamenta. Gospodina Drunisa Surbalis, izvolite. Hvala lijepo. E, nekoliko primjedbi vezano uz dublinski sustav. Naš e, parlament misli da trebamo zadržati trenutni sustav. Međutim, mislimo da su potrebne neke izmjene kako bi se osiguralo njegovo učinkovito funkcioniranje. Smatramo da je ključno da se zadrži veza između obaveza države članice da zaštiti vlastite vanjske granice i njegove odgovornosti prilikom obrade zahtjeva za azil. Trenutni sustav se mora dopuniti sa podjelom e, napora, dakle sa podjelom odgovornosti. Međutim, aktivacija bilo kakve mjere solidarnosti ne bi smjela biti automatska, zato što svaka situacija zahtjeva točno određene mjere i djelovanje. Aktivacija mjera solidarnosti bi trebala biti konsensualna. I mi želimo odlučujuću ulogu države članice vezane uz donošenje ove odluke. Slažemo se da sve države članice moraju sudjelovati u mjerama solidarnosti ali na svakoj je državi članici da odluči u kolikoj mjeri želi dati svoj doprinos. Mi razumijemo ovo kao set mjera. Mi sudjelujemo u sustavu dakle premještanja. Imamo dakle postotak eh, kvote koje već provodimo. I od ključne važnosti je uključiti ovdje pravne poticaje kako bi se spriječili, spriječili budući migratorni tokovi. Hvala lijepo, Ana Gomeš iz Europskog parlamenta. Hvala lijepo. Većina terorističkih napada koji su se dogodili u Europi jest posljedica djelovanja ljudi koji su odrasli u Europskoj uniji. Trebamo spriječiti politike koje potiču segregaciju u europskim gradovima i to objašnjava zašto se neki mladi ljudi dakle, pridružuju terorističkim skupinama. I treba postaviti mnogo pitanja državama članicama što rade da bi se borili protiv terorizma i ne e, primjenjuju dakle direktivu uperenu protiv pranja novca. Međutim, ja imam također pitanje predsjedništvu i komisiji vezano uz maloljetnike bez pratnje. Činjenica je da ne dajemo prioritet e, maloljetnicima bez pratnje. To znači da ih izlažemo rizicima, ali da sami sebi stvaramo rizike. Zato što doslovce prepuštamo na milost e, i nemilost e, kriminalnih skupina, pa i terorističkih skupina. To je nešto što su države članice zapostavile i potreban je plan Europske komisije za djelovanje. Također pažnju valja usmjeriti ranjivim skupinama koje imaju posebne potrebe, njih nalazimo u velikom broju među tražiteljima azila, izbjeglicama. Također je potreban plan da se pomogne državama, članicama, da se osiguramo da se postiže socijalno uključenost, ali ključno pitanje je dakle solidarnost solidarnost koja bi trebala vladati u ovom mehanizmu premještanja, a to do sad nismo vidjeli bez obzira na odluke koje je donijelo vijeće. A tu je pitanje ove eksternalizacije naših odgovornosti. Bilo da je to dogovor sa Turskom ili ove sugestije da bismo trebali stvoriti nekakve offshore zone što je apsolutno neprihvatljivo. Htjela bih e, čuti evo što ovome misli Malteško predsjedništvo i predstavnik komisije. hvala lijepo, želim vas doista podsjetiti da sadržite ove dvije minute za riječ. E, zastupnik Jaroslav Paška iz Slovačke, izvolite. Hvala lijepo. Moramo shvatiti da je solidarnost nešto dobrovoljno. Svatko ima pravo na odluku o tome želi li svoja sredstva staviti na raspolaganje, primjerice studentima da bi se bolje obrazovali ili bolesnima da bi imali pristup liječenju ili siromašnima da bi poboljšali svoj život. Moramo priznati da svatko mora sam moći odlučiti hoće li se ova pomoć dati u obliku novca ili primjerice u obliku e, krova nad glavom za siromašne. Mislim da se solidarnost može iskazati na više načina. I za mene je neprihvatljivo da jedan e, birokrat iz e, Brisela o nečemu odlučuje i slobodnim građanima Europske unije i državama članicama nameće koju vrstu pomoći treba staviti na raspolaganje. Gospodine povjereniče, vi trebate poštovati prava građana Europske unije. Ukoliko nastavimo na ovaj način, ukoliko državama članicama i građanima budemo nametali modele ponašanja vezano uz prihvat izbjeglica, vi ćete tada shvatiti da taj model jednostavno neće biti prihvaćen. I to je doista velik rizik. Neće jednostavno više biti Evropske unije i smatram da je potrebno više slušati glas evropskih građana i za mene to je jedini izlaz iz ove situacije. Hvala vam lijepa. Okay. I'm, I'm uh, Evo doista uživam u ovim uh, autentičnim izjavama, dakle, koje dolaze od strane nacionalnih parlamenta, kaže predsjedavajući. Krećemo na Nikoletu Paljuk iz Rumunjske, izvolite. Paljuk, please, from Izvolite.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 mislimo da probleme migranata treba rješavati na pravedan način. Moramo čuvati vanjske granice Europske unije. Moramo, kao što sam rekao, zajednički rješavati te probleme. Pa čak i na globalnoj razini. Mi u Rumanjskoj nismo direktno pogođeni ovom situacijom ali želimo sudjelovati u ovom balu solid, evropske suda, solidarnosti. Na području azila moramo imati na umu i provoditi e, solidarne mjere E, ali moramo uzeti u obzir e, mogućnosti prihvata svake države članice. Sve mjere trebaju biti donesene konsensusom i e, uzimajući u obzir situaciju u državi članici, mogućnosti prihvata mislim da također trebamo imati globalni pristup migracijama. Za Rumunsku dugoročno rješenje e, migracija za Europsku uniju e, e, jeste problem koji se moramo kontinuirano baviti. Istovremeno trebamo obeshrabriti e, ljude da napuštaju svoje zemlje na ovom, e, i kreću na ovaj opasan put. Moramo zaštititi ranjive osobe i maloljetnike. Moramo stabilizirati političku situaciju u e, zemljama podrijetla. Hvala. Hvala vam. Za rečima zastupnik Carlos Coelho, izvolite. Hvala, ja ću govoriti portugalski. Gospodine ministre, gospodine povjereniče, Enrique Ricoleta, bivši premijer, je rekao da se Mare Nostrum ne smije pretvoriti u Mare Monstrum, 2016. smo vidjeli veći broj smrtnih slučajeva na sredozemlju više nego ikad prije. A ove godine, dakle, već je nekoliko tisuća ljudi pokušalo doći tim morem do obala Europe. Ti postoci su već puno veći u odnosu na prošlu godinu. I jasno mi je što komisija želi kada govori o zajedničkom sustavu azila. I to bi trebalo funkcionirati. Ova reforma e, se temelji na radu e, nove Europske agencije za pitanja azila. Potrebna nam je nova agencija koja će se moći nositi sa krizom poput ove koje smo svjedočili i koja će moći jamčiti da države članice ispune svoje obaveze koje su preuzele. I nadam se da će to pomoći da se brzo usvoji uredba koja bi to trebala ostvariti. A kada je riječ o mehanizmu premještanja, to je odlična ilustracija problema koji se nalaze u centru ove krize. Neke države, države članice NATO pristaju, druge ne, ali zašto mislite da taj sustav još uvijek ne funkcionira? Hvala lijepo. Hvala. Gospođa Rodriguez iz Španjolske u ime nacionalnih parlamenta, izvolite. Eh, gracias, presidente. Eh, estimados colegas, en primer lugar... Hvala lijepo. Dragi kolege, prije svega želim reći da je najgore što možemo učiniti izjednačiti nasilnika i žrtvu. Žrtve nasilja, žrtve terorizma su upravo izbjeglice, dakle građani ovih država koje bježe pred užasom i pred e, terorom. I onda je njih kriminalizirati, kriminalizirati strance, to je doista nešto nedopustivo. I to doista nije nešto što želimo, o čemu želimo slušati na sastanku predstavnika država članica. Mora se raditi zajedno kako bismo dobili zajedničku europsku politiku azila. Žela sam vas također podsjetiti da e, upravo sada djelujemo vezano uz moguće nastajanje problema u budućnosti, ali trenutno imamo još uvijek ovu krizu s kojom se mora upravljati. Komisija primjenjuje u svom djelovanju dakle odredbe iz konvencije iz Ženeve. Ovdje nije riječ o dobrovoljnom e, nekakvom sustavu. Ovo su pravno obvezujuće odredbe i mi to kao Europska unija jednostavno moramo poslušati s obzirom na, jer smo preuzeli obaveze u smislu djelovanja na međunarodnoj sceni. I zato sporazumi, dogovori koji su se potpisali, dakle redistribucija ovih ljudi, njihovo premještanje, i to neke države članice još uvijek nisu ispoštovale i to smo, o tome smo i jučer pričali. One su jednostavno rekli da one to neće poštovati i jednostavno nastavljaju sa tim stajalištima. Pritom gaze i vijeće i Europsku komisiju. Moramo misliti na budućnost, ali isto tako i na ono što radimo danas. Postoji dakle ovo neispunjenje ne, sa, ne samo političke volje, već međunarodnih obaveza koje nas primoravaju da riješimo ovu krizu. Ovo nije izbjeglička kriza, ovo je europska kriza i to najgora europska kriza na koju još uvijek nemamo odgovor i koja nam strašno šteti. Dakle, razgovarajmo o budućnosti, o zajedničkim politikama za azil, ali govorimo o sadašnjosti i o tome kako riješiti ovu trenutnu situaciju. Htjela sam također i dodati da smo bi sutra svatko od nas mogao biti prisiljen bježati od rata. I ovo je upravo taj duh ženevske konvencije ali ispričavam se ovaj, e, ova štoperica koja mjeri e, vrijeme je malo zakazala, ali tako je kako je. Paula Biler iz Švedske, izvolite. Hvala vam. A, govorimo kako bi bilo jednostavno ovo riješiti zajedno, ali još nisam čula nikakva zajednička rješenja ili čak pokušaje da se to riješi. Mi u Švedskoj podupiremo većinu ovih reformi koje su predstavljene, ali moja stranka se ne slaže sa našom vladom. Švedska je primila velik broj izbjeglica i tražitelja azila. Dakle, ne samo one koji su došli preko sredozemlje, već i ove koji su bili premješteni po sustavu kvota. Međutim, još uvijek ne postoji zajednički sustav u Europi. Ukoliko želimo da integracija funkcionira, onda društva koja bih trebala prihvatiti trebaju biti spremna prihvatiti ih. Dakle, treba postojati jedan, jedan temelj za to koji je utemeljen na slobodnoj volji i, i dobroj volji. Ne možemo prisiljavati države članice ukoliko one tome ne žele pristupiti. I ono što bismo trebali učiniti je raditi kako pomoći ovim e, državama koje su već primile velik broj izbjeglica, to zato što su najbliže tim žarištima, kako pomoći dakle, tim ljudima koji dolaze tamo, koji su prihvaćeni, kako osigurati odgovarajuće kontrole ovih dolazaka. Imaju li oni razloga za traženje azila ili ne? Većina migranata nisu teroristi, ali znamo da terorističke mreže koriste ove e, rupe u našem sustavu koje su i posljedica velikih migratornih tokova. I mi sad te rupe moramo popuniti, a ne možemo to učiniti ovim sustavom premještanja već e, se trebamo pozabaviti problema, problemima koji su prisutni u zemljama prvog prihvata. Trebamo također pomoći u dakle, nadziranju granica. Hvala lijepo. Hvala. Evo, ja vam dajem riječ onim redom koji ste zatražili riječ. Imamo jako puno zahtjeva. i Lista će se dakle nadopunjavati za iduće tri sesije, te ćete svi dobiti pravo na riječ. Tanja Fajon ima riječ iz Europskog parlamenta. Hvala. Kolege, ovdje smo da bismo raspravljali i pronašli najbolja moguća rješenja za one ljude kojima je doista potrebna zaštita i za Europu koja zaista treba doista europski i učinkoviti sustav azila. Moramo shvatiti koliko je kompleksna situacija u kojoj se nalazimo, a kao što e, su rekli kolege, sramota je kriminalizirati migrante i izbjeglice. To pokazuje našu slabost. Moramo biti puno ambiciozniji e, kad govorimo o sustavu azila azila. Trebamo doista učinkovit sustav e, premještanja i preseljenja. E, to ne može učiniti jedna država sama ako to ne učinimo eh, na razini Europe, možda ćemo izgubiti projekt integracije, izgubit ćemo Schengen. Uvjerena sam da ni jedna zemlja sama ne može riješiti tu situaciju i nikakve granice i nikakve ograde i zidovi to ne mogu riješiti. Eh, Postoji problem maloljetnika bez pratnje. Znamo da je 2013. godine istekao rok trajanja te strategije. Želim da mi predsjedništvo i komisija kažu da li planiraju novi akcijski plan i nove konkretne mjere kako rješavati pitanje maloljetnika bez pratnje. Jer znamo da postoji veliki broj slučajeva eksploatacije djece koja su ne nestala, krijumčarenja i tako dalje. To su sve pitanja e, kojima sam se bavila e, kad sam radila na izvješću gdje sam bila izvjestiteljica. Moramo odmah vratiti Schengen u potpunosti, to kažem jer još uvijek imamo unutarnje kontrole granica, na primjer između Slovenije i Austrije, a mislim da je ambiciozni europski odgovor na, na tu situaciju jedino rješenje. Hvala, a sada gospodin Jack Madison iz Estonije e, za nacionalne parlamente. Hvala, ja ću nastaviti na svom jeziku. Kad govorimo o reformi, ponajprije želim reći e, da je pristojno dopustiti govornicima da dovrše svoje izlaganje prije nego što počnemo raspravljati o ideološkim pitanjima. Moramo se međusobno poštivati, morate poštivati sva mišljenja čak i ako ih ne dijelite ja sam čula da se govori o solidarnosti, o pravičnoj raspodjeli, ali tko definira te riječi? Da li komisija treba reći državama članicama što je to solidarnost i odakle to dolazi? E, što je potrebno da bi svih 28 država članica to shvaćale na isti način. A drugo, kad govorite o dobrovoljnoj preraspodjeli, Slovačka i Poljska su išle na e, Europski sud s tim pitanjem i ove godine će se tek odlučiti je li taj sustav e, bio dobrovoljan ili je to bila kvota koja je nametnuta državama članicama Želim vas podsjetiti da je Evropska unija unija država, a ne federalna država. Ovdje postoji sukob sa ustavom mnogih država članica. Ova federalizacija narušava suverenost država članica. Moramo poštivati države članice i njihovo pravo da odlučuju o vlastitim politikama migracija. Jedan od glavnih razloga, odnosno glavni razlog za Brexit što moramo E, imati na umu e, je e, upravo to, a vi niste u stanju analizirati pravilno uzorke Brexite. Sada zastupnica iz Češke ima riječ. Gospođa nije uključila mikrofon. Hvala. Český parlament e, podporuje některé návrhy z toho. Hvala lijepo. Češki parlament podržava neke od prijedloga poput Eurodaka i druge mjere koje će poboljšati učinkovitost e, sustava. Međutim, odbijamo ovaj sustav e, preraspodijele ovu obvezujuću solidarnost. Zašto to činimo? Pa zato što se to protivi Lisabonskom ugovoru. Ehm, zamolila bih vas da pažljivo pročitate taj ugovor, ugovor o funkcioniranju Europske unije. Tamo se nalazi jedan stavak koji kaže da u slučaju migracija da je moguće samo jednom e, od strane dakle, zainteresirane države prihvatiti određene mjere. Dakle, samo jednom ne možemo e, prihvaćati nekakve odredbe koje se kose sa ovim načelom. Mm, postoji jedna temeljna pogreška, a to je nisu se iskoristile sredstva, dakle, privremene pomoći, dakle, naglašavam, privremene to je predviđeno jednom direktivom iz 2001. Mislim da bi ta mjera mogla funkcionirati vezano uz ove priljeve izbjeglica koje, su, koje smo svjedočeli. Zato što se tu pozivamo na konvenciju iz e, Ženeve. Ja sam to proučavala, proučavala sam to sa ljudima iz akademske zajednice i Ženevska konvencija se nikad nije primjenjivala u slučaju ovakvih masovnih priljeva ona se donijela vezano uz pojedinačne dolaske tražitelja azila. stvarno bih vas zamolila da pogledate pažljivo Ženevsku konvenciju. A drugo je kako smo je mi protumačili u europskom pravu. Doista nije moguće pozivati se na nešto što jednostavno nije istina. I drugo, mi imamo iskustva sa prihvatom migranata, migranata iz bivše Jugoslavije, to smo napravili 90-ih i mi smo spremni učiniti ponovno nešto slično. Ja dolazim iz stranke koja se zalaže za prihvat izbjeglica, migranata, naročito u slučaju ljudi kojima doista prijeti opasnost. Ali želimo jedan sigurnosni screening, jer ovo se zasad u Europi, ovim se za, za, u Europi na nama neprihvatljiv način. The asylum Postupak azila zajedno sa objedinjavanjem obitelji postao je kanal za ekonomske migracije jer ljudi bježe od siromaštva i zato što misle da nemaju e, šanse, nemaju mogućnosti. Mediteran su prelazili prošle godine uglavnom ljudi iz subsaharske Afrike, iz država poput Nigerije. A to je još gore jer se E, slabo provode odluke o vraćanju, e, slabije nadzor granica, e, tako da migranti mogu birati u koju će zemlju otići, u kojoj će ostati, a također i ne funkcionira mehanizam iz Dublina. Sve to podriva uvjerljivost sustava izila u očima poreznih obveznika. To potiče još neregularnih migranta migracija e, i pomaže krijumčarima. To ugrožava budućnost Schengena naš sustav očito nije uspio i nije rješenja. Mi moramo zaustaviti traženje najpovoljnijeg mjesta za azil. Države članice trebaju imati ne samo pravo, već i obvezu odbijati e, prijave za azil e, od ljude koji su došli kroz neku drugu državu članicu. Međunarodnu zaštitu treba tražiti u prvoj državi u Hrvatska. Trebamo e, takve uvjete koji će smanjiti poticaje da se ide iz jedne države u drugu. Komisija je poduzela neke korake u tom smjeru. Također je neophodno povećati odgovornosti tražitelja azila, mora imati dužnost surađivati i davati točne osobne podatke. Hvala još e, jedan krug od dva nacionalna zastupnika i dva iz e, Europskog parlamenta, a onda ću zamoliti povjerenika da odgovori na postavljena pitanja. Dakle, gospodin Frank Trek iz Slovenije, ispričavam se ako nisam dobro izgovorio. Ja ću nastaviti na slovenskom jeziku. Već e, treće godine slušamo tu raspravu o politici azila i izbjeglica. Na strani imamo države, koje se že celo desetletje s to problematikom. S jedne strane imamo zemlje koje se bave ovom problematikom već desetljećima, poput Italije, nešto manje Grčka, ali tu su Njemačka, Austrija, Švedska. To su zemlje koje imaju puno iskustva u upravljanju ovim situacijama. S druge strane tu su zemlje, ispričavam se, kaže predsjedavajući, mislimo da nemamo prijevod na engleski i upravuje Potvrđujemo. Ispričavamo se ukoliko možete malo pričekati. Evo, ne morate sve iz početka reći, ali ako možete ponoviti najvažnije stvari. A ili da sam prevedem, kaže zastupnik. Ja znao sam da govorite sjajan engleski, kaže predsjedavajući. Govorite svojim jezikom, ali evo, malo skratite ovaj početak i onda nastavite sa onim što ste željeli reći. Ispričavamo se, imali smo tehnički problem. Can I start again? Yeah. Okay. Thank you. I will have to start from, uh, uh, from the beginning uh, what I say. Ja počet ću od početka. Evo, već treću godinu slušamo ovu ovakvu raspravu. S jedne strane su tu zemlje koje se već desetljećima bave ovom situacijom. Dakle, što, Njemačka, Italija, Grčka, koji imaju veliko iskustvo u suradnji sa nevladinim organizacijama. Dakle, s druge strane imamo, imamo druge zemlje koje nisu svjesne ovog e, problema, možda, su, možda nemaju dovoljno tolerancije, možda usvajaju neke dodatne mjere, a ja smatram da na taj način ostavljamo sve ove ljude prepuštene kriminalnim organizacijama. Čini mi se da je to činjenica. Mislim da nemamo ovdje dosta važnih suštinskih rasprava. Mislim da bismo se trebali nešto pripitati o vlastitoj ulogi kao političara. Ovdje se nalazimo, pričamo, nešto objavimo na Facebooku, na Twitteru i onda nastavljamo kao da se ništa nije dogodilo. To je posljedice neodgovarajućih e, politika, politika koje je donijela Europska unija, ima kada se govori o kontekstu terorizma. Ja sam član odbora koji se bavi upravo pitanjima terorističkih prijetnji i mislim da se jednako može primijeniti na ta pitanja. Čini mi se da često e, zaboravljamo ove neke građane koji su ostali na, na rubu društva to su problemi kojima valja raspravljati. Sada tu imamo dionike poput e, Trumpa i mislim da se svime moramo pozabaviti i u sklopu razvojne pomoći. To su e, rasprave koje bi valjalo povesti, ali trebali bismo vidjeti koji su uzroci svih ovih problema i to ne tražeći neka rješenja koje možda ne postoje ili rješenja s kojima se ne želimo suočiti. Mislim da smo nekada patetični, nekada pretjerujemo u svojim izjavama, a zapravo ne želimo prihvatiti vlastitu odgovornost. Skrivamo se, strah nas se vlastite sjene, skrivamo probleme. Čini mi se da se ovdje dosta filozofira, govori se o solidarnosti i to nas zapravo nikamo ne dovodi. Zapravo što više, samo širi netoleranciju i to je neodgovorna politika. Um, A sada gospođa gospodine Rola iz Finske, dvije minute. Ja sam 12 godina radio s tražiteljima azila prije nego što sam postao zastupnik u parlamentu i primijetio sam da većina ljudi koji su došli doista nisu bili izbjeglice u pravom smislu riječi, dakle nisu bježali od rata. Većina tražitelja azila traže bolju kvalitetu života, a mi smo ti koji to plaćaju autohtono stanovništvo Europe. Kada pogledamo demografsku situaciju u Africi i na Bliskom istoku, vidimo da naše mogućnosti prihvata tih migracijskih e, e, tokova e, nisu održive i ne mogu se nastaviti dugoročno takve migracije nas ne obogaćuju kao što su neki rekli. Trebamo više E, informacija u tim e, zemljama podrijetla kako ljudi ne bi kretali na taj put e, u Europu i moramo upravljati rastom stanovništva u Africi. To je jedan od glavnih izvora, inače samo prenosimo te probleme na sebe i druge. I za zastupnik Europskog parlamenta gospođa Wikstrom i nakon toga gospođa Ernst e, za sljedeću sesiju. Dakle, gospođa Wikstrom, a zatim će povjerenik e, odgovoriti na pitanja. Hvala i doista sam sretna što imamo ovu raspravu s nacionalnim parlamentima kao izvjestiteljica za reformu e, uredbe iz Dublina, tužno je što moram reći neke stvari koje morale biti same po sebi jasne. E, prvo, sve države Europske unije moraju e, poštivati europsko pravo. To nije švedski stol gdje možete birati što želite. moje je pitanje zašto se solidarnost primjenjuje samo na prihvat izbjeglica. Zašto ne bi ovakvo dobrovoljno sjelovanje se primjenjivalo i na europski proračun ili na druge europske politike? Zašto se upravo ova politika izdvaja i ljudi biraju hoće li je neće ili primjenjivati? Zar ne bi onda zemlje trebale moći birati hoće li ili neće uplaćivati u europski proračun? Ne možemo ovako dalje. Trebamo solidarnost i suradnju po svim pitanjima. Politika azila ne može i ne smije nikada biti iznimka. Mi smo uspjeli stvoriti monetarnu uniju, e, još malo pa ćemo imati i energetsku uniju. Ali zašto je toliko nemoguće jednom zauvijek uspostaviti humanitarnu uniju za prihvat azilanata. To bi trebalo biti samo po sebi jasno. Ja ću se ponovo javiti e, za riječ i u sljedećoj intervenciji ću pokušati biti malo više politički korektna. U redu, hvala Cecilija, a sada je ostalo još deset minuta e, povjereniče E, hoćete li vi sada uzeti riječ? E, hvala, Claude. Ne skrivam da me intrigiraju neka od ovih pitanja. E, to me podsjeća na moj život kao zastupnika u nacionalnom parlamentu, no mi smo sada u Europskom parlamentu i ja želim zamoliti sve zastupnike da ne gledaju samo iz perspektive svoje države. Naravno, to treba uzeti u obzir, ali e, naša svrha ovdje je druga. Mi želimo neku vrstu sinteze ideja i naći zajedničko tlo kako se možemo kao Unija nositi s ovim pitanjem. To je naša dužnost kao komisije i kao Europskog parlamenta. Europski parlament je od početka podupirao našu politika, kada je ova kriza zakucala na vrata Europske unije, svi smo bili nespremni i države članice i Europska unija, ali mi smo napredovali i možemo učiniti više. Ako budemo išli naprijed e, e, ujedinjeni i sa punim poštivanjem načela solidarnosti, odgovornosti, Naravno, to ne možemo shvaćati a la carte. Ako pogledate svoje riječnike, vidjet ćete da riječ solidarnost znači isto u svim jezicima. Mi nismo izumili neku novu riječ, a ta solidarnost se jasno spominje u temeljnim tekstovima ugovora. Dakle, e, počeo sam sa političkom opaskom, ali neki kolege optužuju europske institucije i europsku e, komisiju da ne poštujemo građane Europe to je vrlo teška optužba i vrlo neodgovorna optužba. Mi smo ovdje da branimo i čuvamo ugovore. Zbog toga ste nas vi imenovali kao povjerenike ili izabrali kao zastupnike u Europskom parlamentu. Poštivanje naših građana se ogleda u poštivanju njihovih temeljnih prava njihova je odluka iako nisu upravo oni ti koji su to odlučili prije toliko godina da stvorimo jednu obitelj u Europi koja će poštivati demokraciju, e, socijalnu koheziju, stabilnost, ali da bismo to postiglo moramo djelovati zajedno. Mi smo se na početku svi odlučili baviti se ovim pitanjem. Dakle, europski odgovori na europski problem i to smo pokušali učiniti, ali to ne možemo sami, jer kad je riječ o provedbi, glavna odgovornost leži na državama članicama. Dakle, nacionalne vlade i nacionalne političke stranke to trebaju provoditi. Ako postoji nešto što predstavlja nepoštivanje građana, to su glasovi nacionalista i populista koji podrivaju europske vrijednosti i koji žele potkopati europski projekt. Ali kao što sam prije rekao, upravo zato što smo ovdje. Dakle, upravo to je dokaz nepoštivanja građana Europe. E, vi ste postavili vrlo konkretna pitanja o temi e, zbog koje smo se okupili ovdje danas. Za početak bih odgovorio sljedeće. Ne smijemo terorizam brkati sa migracijama. Postojao je samo jedan jedini incident, onaj u Njemačkoj, je počinitelj neko koje je nezakonito prešao evropske granice. Svi ostali, kako je već rečeno, su počinitelji teroristi eh, koji su rođeni ovdje to su sinovi i kćeri onih koji su došli u Europu prije 40 godina. Dakle, pitanje je kako smo ih uspjeli integrirati, kako se borimo protiv radikalizacije. Ja sam zadužen i za migracije, i za izbjeglice, ali i za unutarnje poslove. To je vrlo težak zadatak. Zašto? Zato što percepcija da su migranti automatski potencijalni teroristi je nešto što e, moramo e, maknuti iz svog mentaliteta. Moramo e, da stvoriti jedno prijateljsko okruženje za one koji dolaze u Europu, ali oni moraju poštivati naše zakone. To se na početku nije događalo jer je golemi broj migranata uspio e, prijeći naše granice, ali sada e, naše granice dobro funkcioniraju. 100% e, onih koji dolaze u Europi su identificirani, registrirani, uzeti su otisci prstiju. Dakle, mi poduzimamo mjere, a provedba je u rukama nacionalnih tijela. Sigurnost i pomoć izbjeglica izbjeglicama idu ruku u ruku preuzeti svoj dio odgovornosti za upravljanje migracijama neće biti na štetu naše sigurnosti i upravo zato smo pojačali zaštitu naših vanjskih granica i podržavamo države članice da bolje upravljaju svojim granicama. Mi smo ojačali provjere i svi migranti su sada identificirani u potpunosti. Nadalje, Europa nameće pravila s kojima se ne slažete, vi kažete, ali ne, Komisija je dala prijedlog da se reformiraju pravila o azilu, a na državama članicama je da sada zajedno odluče s Europskim parlamentom o, tom prijedlogu i tu stojimo sada. E, gospođa Gomez je spomenula maloljetnike bez pratnje, iako sam ja to spomenuo na početku prijedlog e, osnažuje posebne postupovne garancije za ranjive osobe. Najbolji interes djeteta je za nas i dalje primaran. Posebni postupci kao na primjer ubrzano e, ispitivanje se e, može primjenjivati samo na maloljetnike bez pratnje u ograničenim i opravdanim slučajevima. Naš prijedlog o uvjetima prihvata znači da se borimo protiv sekundarnih e, migracija e, želimo konvergenciju nacionalnih sustava i to je sada jedan od naših ciljeva. Slažem se s gospođom Fajoni da ja sam to govorio i na drugim zasjedanjima parlamenta moramo biti ambiciozni i za maloljetnike i za maloljetnike bez pratnje. U studenom smo imali e, vrlo plodnu raspravu o djeci koja su nestala i to je bilo, ta konferencija je bila na Malti. Mi pratimo daljnji razvoj događaja poslije svih tih konferencija i identificiramo akcije koje će državama članicama e, pomoći da upravljaju e, kretanjima maloljetnika bez pratnje. Kad je riječ o migraciji, ja ne skrivam svoje razočarenje rezultatima. Mi smo htjeli e, da se 160 tisuća migranata e, premjeste, no rezultati su vrlo loši. Nedavno su države članice postale pozitiv, poslale pozitivnije signale, ali to se mora provesti. Države članice moraju ispuniti svoja obećanja. Taj odluka donesena u Luksemburgu prije godinu dana i donijele su je sve države članice, dakle svi je sada moraju primjenjivati. E, svi migranti u Italiji i Grčkoj e, koje treba premjestiti trebaju biti premješteni do rujna. Krajem rujna ćemo se ponovo okupiti da vidimo jesu li se sve države članice toga pridržavale. A sada pitanje zastupnika iz Češke o privremenoj zaštiti. Mi nismo predložili provedbu jer smo suočeni s miješanim tokovima stvarnih izbjeglica i neregularnih migranata. Naš pristup je e, obaviti skrinin i nuditi zaštitu samo pravim izbjeglicama. I to je ono što se sada događa u centrima za prihvat i registraciju još uvijek e, ljudi prelaze preko mora iako su ti brojevi e, na Egejskom moru e, se bitno smanjili a to su potencijalne stvarne izbjeglice oni ostali su uglavnom neregularni migranti i njih se na terenu kontrolira, odnosno obavlja se screening. Mi smo napredovali i situacije sada pod kontrolom, ali sve države članice moraju shvatiti da je to i njihova dužnost. Lako je kritizirati Brisel, ali mi smo svi u Briselu. I što je Europa na kraju krajeva? Mi smo svi dijelom tog europskog sustava. E, ovo prebacivanje krivnje među državama članicama e, treba odmah prestati, jer ili ćemo i ići naprijed zajedno ili ćemo u budućnosti svi zajedno biti odgovorni ako se europski projekt ugrozi. To je naša budućnost, e, e, dužnost, kako sam rekao na početku, trebamo štititi vrijednosti, načela, ali i politike koju smo svi zajedno izradili kako bismo se nosili s tim fenomenom koji u konačnosti, iako mnogi misle da će gospodarska kriza ugroziti Europsku uniju, u stvari je to upravljanje izbjegličkom krizom krizom jer je to izravno vezano uz e, načela i vrijednosti na kojima se gradi europski projekt. Puno vam hvala. Thank you very much, Dimitris. And um, I think you definitely did the heavy lifting there, and thank you for addressing the... the... Hvala. Hvala na ovim pitanjima. Karmelo, eh, ti eh, govoriš u ime predsjedništva. Puno hvala. Nastavit ću skratiti komentare. Mislim da države članice moraju prihvatiti činjenicu da je migracija izazov za sve države članice zajedno. E, imam osjećaj da u posljednjih nekoliko mjeseci i godina e, smo nadišli E, a, ali to se još uvijek postavlja u pitanje. Moramo se složiti, kao što sam već rekao, imamo taj sporazum da sve države članice moraju snositi dio odgovornosti i tereta na području migracija. To je izazov za Europsku uniju, ne samo e, za pojedine države članice. Ne možemo imati Europsku uniju a la carte. Moramo taj posao odraditi zajedno. To je jedna od e, temeljnih vrijednosti Europske unije e, migracije s unutarnjeg i vanjskog aspekta. Danas smo čuli različite ideje i poglede, e, što je simptomatično za teškoće s kojima se suočavamo u samome vijeću neki su bili malo živopisniji u svojim komentarima. E, povjerenik je odgovorio na te komentare, ali to su teškoće s kojima se suočavamo. U uvodnim e, riječima sam e, rekao da nije samo na nama kao predsjedništvu da se zaista potrudimo da riješimo tu situaciju. E, međutim, ta rješenja ne ovise samo o predsjedništvu e, vijeća, već o svim državama članicama. Solidarnost je ključna riječ, ali ona se mora ostvariti. Ona ne smije biti a la carte, kao što su već mnogi rekli. Moramo se složiti da smo dio rješenja. Moramo pokazati solidarnost Neću davati neke atribute e, solidarnosti. Ona nije učinkovina, da ona je solidarnost. Pitanje je kako možemo prihvati e, solidarnost na dobrovoljnoj bazi. Moramo svi raditi zajedno. Kao što je rečeno, moramo biti ambiciozni. Moje pitanje je kako možemo biti ambiciozni ako ono što se sada predstavlja, već u tome ne možemo postići konsensus. E, kako možemo postići konsensus ako budemo još ambiciozniji u prijedlozima? Slažem se sa povjerenikom kad je rekao da e, maloljetnici bez pratnje i e, ljudi sa posebnim potrebama trebaju našu zaštitu. To je točno, to je rekla i gospođa Malström. Mi gledamo na to kao jedan od ključih elemenata u najmanje od četiri naša sadašnja prijedloga. To će biti naš prioritet maloljetnici bez pratnje i ranjiva djeca. Mi ćemo i dalje raditi na rješavanju tog velikog problema. Radit ćemo i na standardizaciji e, praksi skrbništva. Kad se radi o premještanju, mehanizmu premještanja, mislim da je to jedno od područja E, na kojima ljudi gledaju prema nama, e, gledaju jesmo li kredibilni kad nešto odlučimo i kad nešto provodimo. 2015. smo odlučili da u dvije godine premjestimo 160 tisuća ljudi. Sada smo premjestili 12 tisuća. Mi kao Europska unija smo odlučili da svaka država članica mora ispuniti svoje obveze i obećanja. Svaka država članica je nešto obećala 2015. Toga se treba držati. Mi kao predsjedništvo e, moramo podsjetiti te države članice koje e, još nisu ni počele ili su vrlo polake u e, provođenju tog procesa. Moramo ih podsjetiti da su to obećale. Mm, sekundarno kretanje je također tema o kojoj raspravljamo. E, trebamo smanjiti mogućnost e, sekundarnog kretanja. E, to nalazimo u nekoliko prijedloga koje sada, je, sada dalo predsjedništvo. Gospodine predsjedniče, dozvolite mi da nešto rečem, kažem o izazovima. Oni su ogromni E, zemlja podrijetla, e, zemlje tranzita, e, gospođa Gomez je spomenula i Libiju, to je važan element cijele ove situacije. O tome smo razgovarali u Malti naši šefovi država i vlada i e, predsjednici vlada su da e, potpisali deklaraciju o tome. oko 180 tisuća migranata je prešlo sredozemlje uglavnom iz Libije. Moramo surađivati sa libijskim vlastima, pomoći Libiji da postane država koja opet funkcionira. Da, imamo izazove na vanjskim granicama, e, poboljšali smo zaštitu naših vanjskih granica, ali isto tako moramo obratiti pažnju na e, interne aspekte migracija. E, tu koji puta ne uspjevamo, premještanje je dio rješenja tog problema. To države članice moraju e, primjenjivati. Reforma je glavna tema koju e, reforma sistema je tema o kojoj moramo razgovarati. To nije laka rasprava. E, mi smo u siječnju ove godine imali niz bilateralnih sastanaka sa državama članicama kako bismo poboljšali ovaj dokument na e, kako bismo poboljšali i dokument koji je pripremilo slovačko predsjedništvo. Sada nemam vremena da ulazim u detalje e, toga. To je jedna od glavnih tema koju moramo zajedno riješiti. Moramo naći kompromis na kraju našeg predsjedništva. Hvala lijepa htio sam reći na kraju ovoga da je Malta država koja je pokazala solidarnost i e, izložena je velikim pritiscima, većim pritiscima nego e, mnoge druge države u Europskoj uniji. Sada ulazimo u drugu sesiju, molim da održite svoju e, energiju za ovu drugu sesiju. E, zahvaljujem ministru i e, povjereniku na suradnji. E, neko je rekao da imamo zdravu raspravu u Libeu. Mislim da je to eufamizam za iskrenost. Mi smo naučni na takove diskusije. I mi dolazimo iz država članica E, i znamo kakva je stvarnost u tim državama. Sada mi je jako drago što mogu zamoliti e, Ceciliju Wikström koja je zadužena za Dublinski dokument da preuzme predsjedavanje i da se bavi teškom temom preraspodjele. Izvoli Cecilija.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 Dear colleagues, please be seated so that we can... Dragi kolege, molim da sjednete kako bismo mogli početi sa našim drugim dijelom našeg zasjedanja. E, neke te, tehničke informacije soba za slušanje je AG1, ASP A1, AG1 to je soba za slušanje. A sada da počnemo. E, zadovoljstvo je da mogu pozdraviti toliko vas na ovom interparlamentarnom sastanku o reformi Europskog sustava za azil. Revizija dubliskih propisa je kamen temeljac ove reforme tu moramo razmjenjivati mišljenja sa nacionalnim parlamentima kako bismo našli dobro rješenje ovaj puta. E, nije tako dugo da smo završili e, formalnu reformu ovog sporazuma. 2015. je to bilo. Moramo imati reformu koja će dovesti do otpornog i e, dugotrajnog rješenja. E, e, dublinski propisi trebaju reformu jer e, su ti propisi jednostavno neuspjeli. Moramo uzeti u obzir u ono što je već rečeno na prethodnom zasjedanju. Moramo potaći kredibilitet, povjerenje i moramo raditi na tom povjerenju svih e, država članica Europske unije. Postupci moraju biti brzi, zasnivani na e, podijeljenoj odgovornosti kako bi se mogli primjenjivati i poštivati. Kao što sam na početku rekla u mom izvještaju o reviziji Dublina, e, Evropska unija je danas na prekretnici moramo naći e, dobro rješenje, sporazumno rješenje, moramo koristiti više kreativnosti. Ne možemo nastaviti raditi e, sa razvodnjenim kompromisima i ad hoc odgovorima na krize. U budućnosti moramo zaustaviti takvo djelovanje. E, mi smo to pokošali i nismo uspjeli. E, neću ponavljati što su već e, e, mnogi od vas rekli. Premješanje 160 tisuća izbjeglica iz Italije i Grčke. To nije velika cifra, to je bio ad hoc odgovor na krizu. Stoga sada moramo naći prikladan odgovor očekujem odgovore od vas, što očekujete od dubliskog sustava, kako bismo uh, uh, identificirali uh, i to brzo identificirali odgovornosti država članica i kako bismo ubrzali pristup brzom postupku za traženje azila. Moramo usavršiti sustav premještanja kako bi sve države članice sudjelovale u njemu. Kako to možemo postići? Mi smo tek na početku e, tog postupka u sadašnjem trenutku. Kolege iz svih klubova ovog doma će sada dobiti vrijeme da e, dadu svoje amandmane na moj tekst. I vaše preporuke danas e, su dobro došle. One će utjecati na nas i voditi nas u budućnosti ovog postupka. duboko vjerujem da ovaj izazov možemo riješiti samo boljom suradnjom. E, sada je krajnji čas da se izvučemo iz rovova i da se suočimo sa ovom situacijom. To je situacija u kojoj svaka država članica mora preuzeti svoju odgovornost. Za raspravu želim vas podsjetiti. Ono što je već rekao gospodin Moraes. Rasprava će biti e, ovako organizirana. Dati ćemo e, riječ prvo dva zastupnika iz nacionalnih parlamenta i jednom članu Europskog parlamenta, dok ne iscrpimo popis govornika. Članovi koji žele intervenirati su dobro došli, e, moraju to pokazati dizanjem rukom. A zastupnici iz nacionalnih E, parlamenta moraju ispuniti ovaj formular i dati ih našim asistentima. E, dobit će riječ onim redom kako budemo primali njihove zahtjeve za riječ. A zastupnici iz e, Europskog parlamenta se javljaju za riječ dizanjem ruku. Morat ću ograničiti javljanje za riječ na dvije minute E, otprilike dvije minute. Ali vratit ćemo se i na to. Prije no što počnemo raspravu, e, nešto ću vam reći o ekspertizi koju sam koristila u pripremi mog e, nacrta izvješća. Prvo ću dati riječ gospođi Sofiji Mađenis iz ureda UNHCR-a za Europu u Briselu. Ona će se fokusirati na e, osiguranju pristupa azilu i pravednoj raspodjeli u Europskoj uniji. Ponovna izgradnja povrednjenja boljim upravljanjem, partnerstvom i solidarnošću. Imamo tu i Davne je Pake, ona će govoriti o korištenju automatiziranog sustava za sustav premještanja. Eh, ona, eh, veselimo se vašim doprinom. Gospođa Magenis ima prva riječ. Imate deset minuta, izvolite. Hvala lijepa eh, gospođom Wikström, na ovom uvodu. Zahvaljujem Evropskog parlamentu i nacionalnim parlamentima koji su prisutni ovdje na pozivu za UNHCR da prisustuje ovoj raspravi o trećoj reformi e, zajedničkog evropskog sustava za azil. Mm, e, ta rasprava koju vodi u velikim dijelom gospođa Wikstrom traži više solidarnosti u e, sustavu azila za Europu i u Dublinskom sustavu. Igraće važnu ulogu u budućim pregovorima radujemo se suradnji s vama na ovom području. Nacionalni parlamenti igraju važnu ulogu u e, iznošenju stava svojih država i u primjeni evropske europskog e, zakonodavstva na nacionalnoj razini. Dobro je da se rasprava fokusira na internim e, sustavima azila u Europskoj uniji. Vrlo često u ovim raspravama se fokusiramo na vanjski aspekt e, upravljanja migracijama. Vrlo često se ne fokusiramo dovoljno na sustavu azila u Europskoj uniji. Stoga je dobro da o tome raspravljamo danas. Ja ću nešto reći o e, prijedlogu UNHCR-a e, za izgradnju povjerenja kroz bolje upravljanje, partnerstvo i solidarnost. E, o tome smo govorili u, to je, imate jedan dokument koji je objavljen 5. prosinca prošle godine. Moji se komentari zasnivaju na opažanjima zapažanjima slabosti sadašnjeg Dublinskog sustava, e, kao i na studiji e, koju smo napravili na području primjene e, sporazuma iz Dublina. Svi znamo da u primjeni e, dublinskih propisama imamo velike teškoće. Neću duljiti o tome. E, 2015 oko 13 tisuća ljudi je premješteno u okviru Dublinskog sporazuma. To je samo 10% od onoga na što smo se obezali Samo 10% ljudi su premješteni. 2015. E, smo također vidjeli da imamo e, E, mnogo veće korištenje e, klauzule o suverenitetu. E, uglavnom zbog pristupa Njemačke 2016. 11.600 tražitelja azila su ostali u zemlji gdje su bili, a nisu bili dalje e, obrađivani zbog ove korištenja ove klauzule. E, stoga e, želimo ukloniti ovu mogućnost. E, što se tiče naših specifičnih preporuka, naše su prekoruke ciljane na europski sustav koji funkcionira za izbjeglice i za građanje Europe na bazi konkretnih prijedloga suradnje i zajedničkih Zajednički element je solidarnost i učenje iz Eh, onoga što se dogodilo u prošlosti. Evropska unija mora zaštititi vanjske granice, mora osigurati sigurne kanale do, dolaska, moramo podupirati treće zemlje, ali i eh, zakonske humanitarne eh, puteve dolaska. Moramo odgovarati na buduće dolaske izbjeglica E, e, Evropska unija mora imati dobar sustav azila e, koji osigurava pristup teritoriju i koji osigurava integraciju izbjeglica u zajednice Evropske unije. Fokusirat ću se na trećem prijedlogu, to je izgradnja solidarnosti kroz E, sustava azila koji je, ima dobro upravljanje. moramo imati zajednički sustav registracije. Svi se moraju e, e, izbjeglice registrirati i biti dio središnjeg registra. To će pomoći i izbjeglicama i evropskim građanima. Jer smo imali mnoge izbjeglice koji su se kretali Europom bez a da nisu bili registrirani. E, imamo sada uzimanje otisaka prstiju u prihvatilištima, međutim nemamo još jedinstven sustav registriranja, što je potrebno. E, moramo izgraditi e, neke prijedloge koje je dala komisija. Mi smo predložili jedan drugačiji pristup. Ono što je sada na stolu jesu su obavezne mandatorni sustavi prihvatljivosti ili neprihvatljivosti izbjeglica. E, znamo kako tu imamo različite stavove, ali to je prijedlog koje je dala komisija po našem mišljenju ljudi koji dolaze u Europsku uniju moraju biti pripušteni na teritoriji Europske unije i njihovi se slučajevi moraju razmatrati na osnovi merituma. Na točci dolaska uz pomoć agencija Europske unije. Vidimo da korištenje e, postupka neprihvatljivosti ili nedopustivosti su vrlo složene metode. Zahtijevaju e, postojeće sigurne e, treće zemlje u našem susjedstvu. Naš je prijedlog da ovi sustavi u trećim zemljama moraju biti poboljšani i, poboljšani i izgrađeni. Moramo imati ubrzane postupke za obradu e, tražitelja azila, a, oni koji ne trebaju zaštitu i nemaju razloga da e, ostanu u Europskoj uniji moraju imati brze sustave vraćanja. Dakle, e, oni koji trebaju zaštitu, oni trebaju biti prihvaćeni, a koji je ne trebaju, trebaju biti vraćeni imamo e, praktične prijedloge za redistribuciju i premještanje. E, čuli smo o teškoćama sa premještanjem i sa e, zapravo slabim rezultatima na tom području. Mi dajemo preporuke kako bi premještanje moglo bolje funkcionirati, moramo imati bolju suradnju svih agencija, više solidarnosti E, krajnji rok za ovaj plan se približava, to je rujan. Moramo sada podržavati planove za budućnost. Moramo premjestiti ovih 160 tisuća ljudi. Kako možemo e, to osigurati? Moramo također osigurati spajanje obitelji, to mora biti prioritet. E, e, po sadašnjem e, prijedlogu neće se prvo ispitati da li je u, pitanju spajanje obitelji. prijedlog bi uklonio taj, tu zaštitu. Mislimo da spajanje obitelji i postupci moraju biti prioritet i u budućnosti i za sadašnji sustav Dublina koji će e, funkcionirati do e, stupanja na snagu novog e, sustava. 2014. samo 0,3% e, e, izbjeglica je e, navelo razlog spajanja obitelji. Moramo učiniti mnogo više na spajanju obitelji. To nije samo u interesu ranjivih obitelji, žena i djeca, to je u interesu funkcioniranja sustava. Obitelj je primarni razlog zbog kojeg ljudi idu u izbjeglištvo. E, mi smo dali i prijedloge za e, mehanizam redistribucije. E, te prijedloge možete detaljno vidjeti u našem dokumentu na internetu. U sustavu dajemo prioritet spajanju obitelju. Imamo i prag na ko za države članice na kojem, od kojeg taj sustav počinje funkcionirati. Mm. Moramo imati i korektivni e, mehanizam u zemlji dolaska. Oni koji imaju utemeljane razloge dolaska, oni će biti redistribuirani kao izbjeglice. E, nemamo još uzajemno priznavanje e, statusa e, izbjeglica u državama članicama. Po sustavu reloga, relokacije premještanja a tražitelji se e, transferiraju i da im se status izbjeglica. O tome mogu govoriti detaljnije kasnije. I na kraju želimo pozvati države članice da djeluju na području e, ne maloljetnika bez pratnje. Vrlo često vidimo da sustavi e, se baziraju na ad hoc e, rješenjima i ne funkcioniraju. Trebamo se fokusirati na najranjivije članove izbjegličke zajednice. Mm, u Ženevi u prosincu smo usvojili jedan dokument E, moramo osigurati da, da e, u središtu našeg djelovanja budu interesi djece. Mm, oni e, najvažnija je stvar da zaštitimo njihove interese, da ih spojimo s njihovim obiteljima, da im dademo zaštite u Europskoj uniji. Hvala lijepa. Dajem riječ Krisu Poletu, izvolite. Ispričavam se što vas nisam najavila kako treba. Mi se godinama poznamo. Evo, ali eto, svi, svih možemo prili poslije iznenaditi. Hvala. Hvala organizatorima ovog događaja što su nas pozvali. Ja predstavljam EKRE, dakle Vijeće za egzili za izbjeglice. Mi smo jedna grupa dakle nevladinih organizacija. Djelujemo u 38 europskih zemalja. Većina naših članica se nalazi u zemljama EU, ali evo imamo i članice dakle, izvan Europske unije. Ovo pitanje pravede distribucije dakle, i pristupa azilu je kontroverzno e, pitanje, izaziva rasprave. događaja iz 2015. i 2016. su pokazali, neću biti politički korektan, pokazali su da dublinski sustav ne funkcionira. Vidimo dakle strukturalne nedostatke u sustavu i zato mislimo da postoji potreba za temeljnom reformom sustava ponovno promišljanje dakle, osnova na kojima počiva ovaj sustav. Malo smo razočarani zbog nedostatka ambicije u komisijnom prijedlogu što se tiče revidiranja, dakle, temeljnih načela iza Dublinskog sustava. Umjesto toga vidimo sustav koji se bazira na sustavu kazni, dakle kako bi on bio učinkoviti, ne mislimo da će to funkcionirati. U svrhu ovog panela ja ću se osvrnuti na dva pitanja. Njima se već pozabavila Sofi, koja je govorila prije mene, ali ja ću dodati tu još neke aspekte. Dakle, prijedlog komisije da se isključe tražitelji azila iz sigurnih zemalja, dakle da se primjenjuje ovaj koncept e, sigurnih e, zemalja mogao biti nešto riskantno, dakle to proizlazi iz e, trenutnog sustava Dublina, dakle članak 335 prijedloga i nekoliko riječi dakle o korektivnom sustavu premještanja odnosno njegovim nedostacima i problemima dakle koje vidimo vezano uz taj sustav. Zaboravio sam reći da smo napravili jednu veliku analizu prijedloga te izradili prijedloge kojima bismo izmijenili neke formulacije u komisijnom prijedlogu i nećemo se sada time baviti. Ali evo, htio sam naglasiti ovaj element. Dakle, prije svega, dakle, članak 3.3 komisijnog prijedloga prije nego što se primjeni kriteriji, dakle koja je zemlja e, odgovorna, dakle zemlja u kojoj zaprimljen zahtjev, dakle mora se vidjeti je li ta zemlja sigurna ili će se primijeniti ubrzani postupak e, zato što tražitelj dakle dolazi iz jedne od sigurnih zemalja s popisa. Dakle, cilj ovoga je da se ne transferiraju dakle, tražitelji azila koji se smatraju, čiji se zahtjevi smatraju neprihvatljivima i tu komisijin prijedlog kaže da ova zemlja dakle prvog dolaska da je to najčešće zemlja dakle na vanjskim granicama Europske unije, da će onda ona postati e, odgovorna za analizu zahtjeva. Ova premisa je za nas problematična u smislu zaštite, ali u smislu učinkovitosti i solidarnosti. Sofi je već rekla da stvara još jedan sloj složenosti u ovom sustavu. Dakle, prvo se dakle primjenjuje ovaj koncept neprihvatljivosti. Dakle, to izaziva brigu kada je riječ o pravu na obiteljski život koje se jamči dakle u našim temeljnim dokumentima. Dakle, u skladu sa komisijinom prijedlogom, dakle, prva zemlja, zemlja dolaska će tada primjenjivati to načelo prije nego što počne primjenjivati kriterij odgovornosti koji uzima u obzir ovo načelo obiteljskog života. Upravo zato što je ovaj koncept e, zemlje prvog dolaska primijenjen na način da se smanjuje prag vezan uz ocjenu dakle stanja sigurnosti u trećim e, zemljama u skladu sa trenutnim zakonodavstvom Bojimo se da će velik broj tražitelja azila koji dođu na vanjske granice, dakle da će ih se spriječiti da se pridruže svojim obiteljima koje su već prisutne u državama članicama Europske unije. To je predstavljeno kao dio akcijskog plana koji su izradili komisija i Grčka kako bi se ubrzao i počeo primjenjivati dogovor između Europske unije i Turske. Mislimo da bi ovaj e, princip e, podrivao solidarnost, a jačanje solidarnosti je jedno od ključnih načela ove reforme. Ovaj koncept sigurne zemlje bi postao obavezan za države članice, smanjivao bi se dakle prag za primjenu ovog načela, to bi stvorilo nejednakosti između e, država članica na vanjskim granicama i ostalih i to bi dovelo do još jedne e, važne promjene koje se nalazi u komisijnom prijedlogu, a to je pitanje odgovornosti za tražitelja azila. Ono se internalizira. Nema više osjećaja, dakle, e, vezano uz preuzimanje odgovornosti za analizu zahtjeva. Dakle, jednom kada se država e, članica, dakle, počne smatrati odgovornom za taj zahtjev responsibility ceases after, the lapse, uh, after a certain lapse of time or... Dakle, proći će određeno vrijeme ili će, ili možda što može dovesti do toga da tražitelj azila napuste teritorij te zemlje, dakle trajanju od od tri mjeseca, to se sada izbrisalo iz komisijenog prijedloga, ali mislimo da bi to moglo imati uh, obrnuti učinak, dakle države članice ponovno na vanjske granice Europske unije bi postale odgovorne za te slučajeve. I također bi bile odgovorne za povrat tih osoba kojima vjerojatno neće trebati međunarodna zaštita. I zato mislimo da bi to loše djelovalo na sustav zato što bi bilo poticaj za te e, države članice da se dakle ne bave potpunom registracijom tih ljudi, dakle uzimanje odisaka prsti i tako dalje, jer znaju da ako to naprave da će postati odgovorne za te tražitelje zela, ukratko zauvijek. I zato podržavamo prijedloge, ideje izvjestiteljice, gospođe Wikstrom, da se to makne iz ovog prijedloga i da se vratimo trenutnom kontekstu. Potom korektivni sustav, dakle podjele, očito je da trenutni dublinski sustav e, ne poznaje odgovarajuće mjere solidarnosti, mehanizam solidarnosti, to je jedan od nedostataka čitavog e, sustava. I u tom smislu smatramo da je potrebno uključiti mehanizam solidarnosti u uredbu. Međutim, ono što je komisija eh, predstavila je dosta skromno i ne možemo time biti zadovoljni ne smatramo da će to dovesti do prave solidarnosti. Dakle, sustav će se primjenjivati na one zemlje koje imaju velik broj zahtjeva za koje su odgovorne Imat ćemo dakle referentni ključ, dakle uzima u obzir dva kriterija, BDP i broj stanovnika. To se koristi dakle da bi se odredile kvote pojedinih e, država. I može se aktivirati kada se dostigne dakle 150% referentnog ključa i prestati primjenjivati kada taj broj ljudi padne ispod tog e, postotka. Dakle, tu je sustav kojim će se nadzirati broj zaprimljenih zahtjeva i broj ljudi koji su se premjestili po ovom ključu. Osim toga, tu je još jedan važan aspekt, a to je da će se mehanizam solidarnosti primjenjivati paralelno sa primjenom Dublinske uredbe. u slučaju da država članica ima velik pritisak na svoj e, sustav azila, onda se aktivira ovaj korekcijski, mehanizam i dalje će primati transfere iz drugih zemalja članica na odnosu ovih običajenih davlinskih kriterija. To nas dovodi do apsurdne situacije gdje jedna država članica dakle, ima koristi od solidarnog sustava, s druge strane opet prima e, jednak ili možda veći broj tražitelja azila to bi bilo doista absurdno. I preporučujemo uvođenje, dakle, veze sa mogućnostu suspenzije ovog sustava. Drugo, prag referentnih ljudi, dakle 150%, mislimo da je on arbitraran i nije jako logičan od strane sustava koji bi trebao smanjiti pritisak u ovim zemljama ukoliko država članica ne može brinuti za tražitelje azila i da ih ima više nego što se više od broja od koje može skrbiti. Smatramo da se ovo treba aktivirati i zato smatramo da bi prag trebao biti 100%, a ne 150%. Konačno, ovaj korekcijski sustav premještanja bi bio samo privremen prema, eh, prema tome ne bi se u potpunosti primjenjivao ovaj mehanizam. Tu su niski dakle, kriteriji vezan uz primjeru, s, uz primjeru sigurnosnih odredbi vezanih dakle, uz pitanje sigurnosti u nekim zemljama i mislimo da bi to donijelo zapravo ograničeno olakšanje za države članica. I ono što još zabrinjava jest da bi sustav omogućio više struke transfere tražitelja azila u sustavu. Transfer u e, zemlju članicu koja pruža pomoć ne bi bio kraj priče kada bi ona trebala ocijeniti koja će da država članica biti odgovorna za tu osobu na osnovu kriterija iz Dublina. To može dovesti do više strukih transfera, to dovodi do porasta troškova dakle i premještanja dakle države koje se bavi E, obradom ovog e, zahtjeva za azilom i to bi išlo na štetu brzine koje se želi postići. Ja ću se ovdje zaustaviti jer mi je isteklo vrijeme. Hvala lijepo. Čini se da danas e, svi govore duže nego što im je dodijeljeno vrijeme. Hvala vama na vašem doprinosu. Ja ću sada otvoriti raspravu, ali prije toga vam želim reći da je vrijeme ograničeno. Imamo prevoditelje do 12, do sati 30 minuta i dotad moramo završiti. Lista govornika je strašno duga i držite se izlaganja u trajanju od minute i pol. Možete li to učiniti? Dobro. Dajem riječ Anastaziji Kristidopulu, treća potpredsjednica Helenskog parlamenta. Evo, izvolite. Evo izvolite. Hvala lijepa. Hvala vam što ste mi dali riječ. Hvala na mogućnosti da vam predstavim određena stajališta. Ja dolazim iz Grčke. Radila sam u ministarstvu koje se bavi ovim pitanjima i to 2015. Ja sam ujedno odjetnica i dugo godina sam se bavila međunarodnim pravom i pitanjima koji su povezana, povezana e, sa izbjeglicama i migrantima. Želim reći da je ovaj kontekst vrlo težak za međunarodno pravo, zato što je ono o čemu se na brzinu odlučuje uvijek nešto konzervativno. Imamo dakle različita tumačenja konvencija ili e, zakona. I to sve, to sve ide na ruku snažnih, moćnih i zato moramo biti jako oprezni o onome o čemu raspravljamo, onome o čemu donosimo odluke, što je to može jer se to sve radi u jednom e, kontekstu izvanrednog stanja hitnoća, a pritom možemo zaboraviti određena postignuća Europe, zato što je u konačnici cilj uskladiti sustave, uskladiti ga dakle sa kontekstom u kojem djelujemo. Mislim da je Ženevska konvencija Biblija u svakom smislu za naša postupanja i nikome doista nije dozvoljeno iz bilo kojeg razloga da se u to miješa. To je doista prva stvar oko koje se moramo složiti kao europarlamentarci, kao parlamentarci, da bismo uopće mogli nastaviti s radom. Druga stvar koju moramo priznati jest da postoji direktiva Dublin 3, da postoje dakle ugovor o Schengenu, Međutim, kada smo se našli pred ovim ogromnim priljevom izbjeglica 2015. ove zakonodavne odredbe se nisu mogle primjenjivati zato što je ta ljudska rijeka očajnika koji su krenuli put Europe to jednostavno zaustavilo svu moguću primjenu. I što se dogodilo 2015. Vidjeli smo trijumf primjene Ženevske konvencije. Zato što su sve zemlje, sve zajednice vrlo spontano e, pružile međunarodnu skrb onima koji su bježali od e, ratova. Vidjeli smo što se dogodilo sa Schengenom, vidjeli smo što se dogodilo sa obradom zahtjeva za azilom, Dublinska uredbe one jednostavno nisu mogle biti primi provedene na terenu, zato što je obujam količina, dakle ta rijeka ljudi bila e, toliko velika. E, te osobe su sa sobom donijele svoje strahove, svoju borbu za život i u toj situaciji je teško bilo što primjenjivati. Danas, bez obzira na to što se tada ništa od ovoga nije primijenilo, danas raspravljamo o tome kako izmijeniti e, Dublinsko zakonodavstvo, kako donijeti složeno zakonodavstvo, a da pritom ne uzimamo u obzir što će se dogoditi pred novim priljevom izbjeglica. Da, imate deset minuta. Ja imam deset minuta, gospođo predsjedavajuća. Dvije minute sam vam dala, kaže predsjedavajuća. Ali ja sam zato ovdje. Ja, da imam dvije minute, sjedila bih tamo dole. I javila se kao zastupnica parlamenta. Pa dobro, vi ćete time oduzeti vrijeme za riječ od vaših kolega. Pa ja sam u programu, kaže govornica. U programu stoji da imate dvije minute. Pa ja imam deset minuta, gospođo, tako piše u programu. Ali budući da se kasnilo u prethodnoj raspravi, Molila bih vas da budete kraći, kaže predsjedavajuća. You must, uh... Okay. Okay, let's try. Let's try again. Let's try again. I give you five more minutes and that thank you. and that will be Evo gospođo još pet uh, minuta kaže predsjedavajuća. Επαναληφθεί το φαινόμενο και na... Dakle, da nastavim. Ukoliko se ponovno javi ovaj fenomen i dođe još jedan milijun izbjeglica, iz nekog drugog područja, iz nekih drugih zemalja. Ovi dokumenti o kojima danas raspravljamo, pokušavajući ih eh, poboljšati, dodati još neki mehanizam, po, vama, hoće li to uopće biti moguće primijeniti, dragi moji kolege? Ono što možemo osjetiti jest eh, da ova klima koja je stvorena danas je dovela do potrebe, odnosno do činjenice da smo, da vidimo velik rast eh, konzervativnih snaga u Europi. Vidimo da i predsjednik Trump želi ostvariti ove mjere E, protiv izbjeglica. Vidimo da su i zemlje višegradske skupine e, pokušale tu izgraditi nekakve ograde, zidove, organizirali su susrete kojima su se željele ponovno uspostaviti granice i sve to i unato svemu tome protiv njih nisu poduzete nikakve mjere. I sada opet govorimo o fleksibilnoj solidarnosti. Solidarnost je samo jedna. Ili je ima ili je nema. Tako isto i sa humanošću. Ili je imate ili je nemate. Nema tu sad pridjeva koje mogu to drugačije opisati. A to po proizlazi iz e, zakonodavstva Europske unije, a nove zemlje članice stavljaju u prvi plan nekakve probleme. Međutim, kada u jednu obitelj uđe jedan e, novi član, onda obitelj prihvati tu njegovu priču, njegove e, tradicije, su tu neku ljepotu koju donosi. Pa novi član ne može promijeniti svoju osobnu povijest. To moramo uzeti u obzir. Ne možemo tu zbog nekakvih oportunizama, traženja glasova, potpore na izborima, neotvoreno reći da je ono što poručuju te zemlje greška. Europa će na ovaj način stradati u Europi ne može prihvatiti ni ksenofobiju, ni rasizam, ni nacionalizme. Moramo se držati ideje solidarnosti, moramo se držati ženevske konvencije. Ne smijemo primjenjivati Trumpovu politiku. Mi se moramo održati pred svim ovim ksenofobičnim, ekstremističnim nastojanjima. I ja vam postavljam pitanje, Možemo li imati zajedničku politiku azila u Europi? Pa ja smatram da možemo, ali pod uvjetom da se subjekt o kojem govorimo da bude izbjeglica. Ako on ima svoja prava, naravno da onda možemo imati zajedničku politiku azila. Ali ako smo subjekt mi, e, različite države, članice, naše različite socijalne potrebe, gospodarski interesi, onda su tu različita povijesna stajališta, povijesne vizije, onda ne može imati zajedničku e, politiku azila. Onda se nameće pitanje koga želimo zaštititi, pa izbjeglicu. I, ali do koje mjere? Da, potrebna je zajednička politika azila zato što je subjekt našeg djelovanja izbjeglica. Mislim da su ovdje u pitanju načela i u tom smislu parlamenti trebaju biti odlučni. Sve ono čemu smo raspravljali 2015. Dakle, sustav viznog režima, humanitarne vize, sigurni ulazak u Evropsku uniju, ovi ljudi koji su stradali na sredozemlju. Nemojte smetnuti suma to kolike su ljudi stradali na putu do Europske unije, koliko njih je poginulo pokušavajući doći do naših obala. Ne smijemo to iznova poživljavati Zato moramo odlučiti, donijeti odluku o humanitarnim vizama, o sigurnom dolasku u Europu, sigurnim točkama ulaska u Europu, dakle o sustavu preraspodjele da, i to će dati e, zemljama prihvata da odahnu. Sada se govori da je Turska sigurna zemlja ulaska, to je doista, to je doista lakrdija, to je nešto što ne možemo nikako prihvatiti. Ovdje govorimo o ljudskim pravima. Da, Grčka je popustio pritisak na Grčku, ali tu je, tu su ljudska prava. Pogledajte kakva je situacija u Turskoj. Prije ili poslije ćemo utvrditi je li doista Turska zemlja sigurnog ulaska. Međutim, moramo ići i dalje od toga kada to od nas traži povijest, kada traži da nešto poduzmemo. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Dajem riječ zastupnici Benke iz Rumunjske, izvolite. Su gospodinu Benke, izvolite. Gospođo predsjedateljice, govorit ću svojim materinjim jezikom. Oprostite, gospođa Benka iz Rumunjske, to sam ja, hvala. Dame i gospode, Europska unija je suočena sa izazovom bez presedana i važno je nositi se s tim na način da se izbjegnu socijalne tenzije u državama članicama. Naša je moralna obveza pomoći onima koji bježe od rata i koji su morali napustiti svoju domovinu. Kao majka razumijem da nijedna obitelj ne bježi sa djecom ako nije u stvarnoj opasnosti. U smislu solidarnosti i nuđenja pružanja sigurnosti obiteljima s malom djecom e, prije nego što se mogu vratiti u svoje zemlje je naša moralna obveza. Međutim, treba jasno razlikovati one kojima je doista potrebna zaštita i onih kojima to nije. Mnogi koji stižu u Europu iz raznih dijelova svijeta ne traže zaštitu od rata, već su tu e, e, ekonomski migranti, a i ekstremisti isti koji predstavljaju prijetnju. To ne možemo ignorirati. Potrebna su održiva rješenja i zaštita granica. Također je važno e, prepoznati da postoje problemi u raspodjeli migranata. Postoje zemlje koje izbjeglice e, preferiraju kao svoje konačno odredište. E, to je stvarna situacija na našem kontinentu, a raspodjela mora biti dobrovoljna. Hvala. A sada riječ dajem kolegici Ernst iz Europskog parlamenta. Govorit ću njemački. E, za ove doprinose, temeljne doprinose kažemo da, to su temeljna pitanja i moramo o njima raspravljati. Moramo raspravljati o tome što je solidarnost. Solidarnost s jedne strane, a s druge strane struktura i regionalni fondovi. E, to e, ne paše jedno uz drugo. Solidarnost ide u dva smjera preko zemlja, zemalja e, koje su pokođene od ulaska izbjeglica i drugo sa stanovišta e, izbjeglica. E, prema njima moramo biti solidarni. O tome treba e, govoriti, drugo je sve besmisleno. Dva pitanja. Pitanja dopustivosti zahtjeva za azil. O tom je, su govorili zastupnici ovdje. To znači više posla za države članice gdje E, u koje dolaze izbjeglice, kamo oni stižu. Oni moraju provesti e, provjeru dopustivosti i, onda e, moraju prihvatiti izbjeglice. Mislim da ovaj, ova provjera dopustivosti je znači više posla za zemlje u koje stižu izbjeglice. Moje pitanje na referente u panelu kako je to spojivo sa konvencijom, ženskom konvencijom i drugim konvencijama e, ovaj brzi postupak, je li to spojivo? A, automatizirani sustav raspodjela azilanata. Kako taj sustav e, isključuje sekundarnu migraciju? Eh, nije li on uzrok sekundarne migracije? To je moje pitanje. Hvala, Kornelija, gospodin Varbiciotis iz Grčke. Gospođo predsjedateljice, zahvaljujem. Mislim da ono što proživljavamo u Europi, a to je novi val rasizma i ksenofobije sa ozbiljnim političkim posljedicama, e, ima tri glavna uzroka. Prvo, nismo uspjeli riješiti pitanje azila na učinkovit način. Pokušavamo nešto učiniti pomoću Dublina, ali to nije obvezujuće. Dakle, države e, ne moraju pokazati solidarnost e, kad je riječ o podjeli tereta e, troškova i prihvata izbjeglica. Drugo, cijela ta ideja osjećaja nesigurnosti u Europi. Lijepo je imati humani odnos prema izbjeglicama, ali istovremeno ne smijemo zaboraviti da Europa nema otvorene granice. To nije e, ideja da svako ko to želi može ući u Europu i europski građani se sve više osjećaju nesigurnima i to je dijelom jedan od uzroga ovog e, porasta ksenofobije i rasizma. Treće, potrebno je veća transparentnost mi ne znamo e, kako se troši novac u Grčkoj ili Italiji na rješavanje izbjegličke krize. Stoga trebamo upravljati novcem na jasan i učinkovit način i moramo paziti da komisija i druga tijela koja pokušavaju e, riješiti problem e, također nešto mogu. Gospodin Azubalis iz Litve. Hvala Govorit ću svojim jezikom litavskim. Neću govoriti o solidarnosti jer se solidarnost temelji na provedbi pravila kojih se trebamo pridržavati. Otvorena je tajna da neke šengenske države već godinama izbjegavaju pravila koja su su potpisali. Govorit ću o mehanizmu iz Dublina. Litva podržava provedbu tog mehanizma jer e, tu ima mnogih vrijednih prijedloga. Međutim, nećemo podržati e, mehanizam automatskog premještanja. ne mislimo da automatizam treba tu postojati tu je potrebno razmišljati neovisno. Kako godine prolaze, komisija pokušava ugrabiti sve više moći od država članica. Na primjer, postoje slučajevi gdje komisija ima velike obla, ovlasti. Prema prijedlogu svi procesi premještanja će biti takvi da će samo komisija njima upravljati i postojaće pravila na temelju kojih e, e, će se odlučivati o brojkama za regionalnu redistribuciju. Međutim, e, to će sve odlučivati komisija. U Litvi smatramo da planiranje e, preseljenja mora uključivati i države članice. One moraju igrati ključnu ulogu kao i vijeće. Neki kažu da će to oduzeti puno vremena, ali zato imamo političare. Oni trebaju ovdje doći i ostati koliko je potrebno da se donese odluka. Hvala gospodin Dijas de Mera. Hvala gospođo. Samo nekoliko kratkih opaski da bih iznio svoje stajalište o tome. Prvo, vidimo zakonodavni odgovor na krizu i sasvim je normalno u ovom domu i u nacionalnim parlamentima da se na krize odgovara sporadičnim zakonodavnim reformama. Ovdje razmatramo šest e, uredbi i jednu direktivu uredbe će se automatski preuzeti u nacionalno pravo. Gospođa Valentijara i ja smo izradili izvješće e, o kojem se e, govori u odboru e, za vanjske poslove i razvoj i smatramo da E, to odražava stajališta klubova u Europskom parlamentu. E, tu se nalazi sažetak stajališta e, i to možete pročitati u izvješću, a unutra se nalazi moje stajalište. Imigracija ima mnoge dobrobiti, azil je obveza, Ženevski protokol 69 to naglašava e, ljudsko humano suosjećanje je univerzalno kao i naše evropske vrijednosti i nema uzročne veze između migracija i terorizma govorimo o financiranju, govorimo o upravljanju granicama, o jamstvima za tražitelje azila. E, ta jamstva moraju biti individualna, oni imaju pravo na prevoditelja, na e, odvjetnika i te usluge moraju biti besplatne. I konačno ja sam posjetio Kanadu i e, proučio njihov sustav za premještanje. E, to je nešto što počiva na cijeloj njihovoj kulturi i to je primjer koji trebamo slijediti. E, sada zastupnik iz Poljske. Govorit ću poljskim jezikom želim se osvrnuti na niz pitanja koja su spomenuta, počevši s pitanjem koje smo čuli od predstavnice predstavnika Grčka da konzervativne sile dižu glavu. Ja sam ponosan na to. Ja sam izabran i gospodin Trump je izabran na demokratskim izborima i to treba poštivati jer je demokracija temelj slobode. Čuli smo od predstavnika Grčke da migracije ne uzrokuju terorizam, ali u Parizu dva terorista su došla kao izbjeglice u Europu. Možemo se pretvarati da to ne vidimo, ali to nas neće voditi dalje. Je li to način na koji želimo provoditi solidarnost? Mislim da nije. Posjetio sam Rumunjsku, razgovarao sam sa ministrom vanjskih poslova, oni su se složili da će uzeti izbjeglice, otišli su e, u centre za prihvat i registraciju i kad su izbjeglice čule da neće ići u Njemačku, pobjegle su. I ministar se vratio kući praznih ruku, to je činjenica. Njemačka. Deset tisuća ljudi koji su došli u Njemačku su nestali, nisu registrirani. Gospođa Merkel sada šalje izbjeglice natrag vojnim avionima zato što je to opasno. Dakle, e, kada će doći kraj tog ludila? Koliko izbjeglica treba doći? Milijun, deset milijuna, sto milijuna? Ako dobijemo 200 milijuna izbjeglica, hoćemo li ih još uvijek prihvaćati? Poljska je već prihvatila preko milijun izbjeglica iz Ukrajine koji su ostali u Poljskoj, a sada e, vraćate izbjeglice vojnim avionima. Idemo dalje, gospođa iz Češke. Hvala na što ste mi dali riječ. E, uznemirava me jer povjerenik nije odgovorio na moje pitanje o našem primarnom pravu. Nije govorio ni na pitanje o privremenoj zaštiti. E, imamo ugovor o funkcioniranju Evropskoj uniji. E, tu se govori o privremenim mjerama koje se može poduzeti. Povjerenik nije odgovorio na to pitanje i stoga sam zabrinuta. Bila sam u Sjedinjenim državama, e, tamo sam se bavila migracijama. E, treba reći da SAD su federacija, ali Washington ne može odlučivati o tome koliko će migranata primiti pojedina država članica e, SAD-a. Za vrijeme predsjednika Obame e, su e, ljudi testirani tijekom dviju godina, da li testirana je prihvatljivost. Hvala. Jutro sam čula razne stvari, ali posjećam kolege da članci 78 i 80 ugovora govore o solidarnosti i jednakoj odgovornosti među državama članicama. Možda su zaboravili pročitati ugovore koje su potpisali. Mi imamo šest država članica od 28 koji godinama rješavaju 80% e, zahtjeva za azil. Oprostite, Vidite, ti ljudi ne bježe u Italiju ili Grčku, oni bježe u Europsku uniju. Stoga trebamo zajedničko europsko rješenje. Parlament je e, puno puta tražio e, stalan automatski mehanizam e, podjele odgovornosti, ali naš zahtjev se nije čuo. Kada je riječ o provjeri nedopustivosti, drago mi je da su gospođa Međenis i gospodin Polet to rekli, jer tu ideju treba izbjegavati to bi moglo e, stvoriti vrlo opasnu budućnost. E, taj pojam sigurnih zemalja je nejasan i postoji potpuno diskreciono pravo država članica. To nije dobro, to ne može funkcionirati. Mislim da je to način da se e, eksternaliziraju naše odgovornosti u skladu sa recimo dogovoru s Turskom, pa da se čak i Libija može smatrati sigurnom zemljom, što je smiješno. I sad se razgovara s nekim afričkim zemljama. Podsjećam vas da 86% e, svih raseljenih u svijetu borave u zemljama u razvoju. To znači da u rujnu u e, New Yorku e, svi su potpisali izjavu da ćemo na globalnoj razini bolje podijeliti odgovornost. Kako možemo biti uvjerljivi vidljivi na globalnoj razini ako unutar Europske unije ne vodimo primjerom. I još nešto o mehanizmu. E, kažete da e, sustav prisile ne može funkcionirati. Trebamo sustav koji se temelji na međusobnom povjerenju e, gdje će se uzimati u obzir preferencije. Jer je u interesu država članica imati e, ljude koji će se bolje integrirati hvala, vrijeme leti, a sada molim gospođu Lamberta eh, koja će predsjedati sljedećim panelom da dođe na podi, a eh, ja vam svima zahvaljujem na vašim eh, doprinosima. No, ovo je bilo dobro polazište, e, imam niz e, govornika, e, no nisam mogla jer smo 15 minuta kasnili. Dakle, Vratite se u svoje države članice, nadam se sa svježim idejama. Mi smo ujedinjeni u svim e, političkim idejama, a sada će Žan govoriti o sigurnim zemljama podrijetla. E, u dva sata će biti radionica o Dublinskoj e, uredbi. Hvala. if we could maybe move to the... Molim da sada prijeđemo na zadnju jutrošnju sesiju. Moramo biti gotovi u 12.30, ne samo zato što je vrijeme ručka, već i zato što imamo radionice i ne želimo od njih oduzimati. Žao mi je što kasnimo i ja sam Jean Lambert, ja sam eh, iz Velike Britanije, još uvijek smo ovdje i drago mi je što ću predsjedati ovim dijelom gdje ćemo govoriti o sigurnim zemljama podrijetla, porijekla. E, to se sve nalazi u e, direktivi 36 i 308 o azilu i postupcima e, pojam e, sigurne zemlje podrijetla E, znači da se pridržavaju međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima i naravno to se primjenjuje na situaciju e, obzirom na njihove vlastite građane, ne one u tranzitu ili iz trećih država. Kao e, dio agende o migracijama Evropske unije 2015. godine Europska komisija je predložila da izradimo zajednički popis sigurnih e, država, to su Albanija, Bosna i Hercegovina, bivša Jugoslavenska republika Makedonija, Kosovo, Crna Gora, Srbija i Turska. E, od odbor za civilne e, slobode je, e, odbor Libe je izradio izvješće i sada imamo trijaloge sa vijećem. U međuvremenu imamo ažurirani prijedlog komisije za uredbu, e, ne direktivu, već uredbu o postupku e, odobravanja azila e, gdje se gdje sadrže te pojmove. Sada te, e, ti popisi postoje na nacionalnoj razini i popisi nisu istovjetni. E, stoga nas zanima iz nacionalnih parlamenta o tim popisima e, kako funkcioniraju, imate li ih ili ne i kako mislite da se to može uklopiti u popis Europske unije. Da li želite dva popisa ako svi rade na istome? Dakle, imamo uvodnog govornika koji nažalost nije gospodin Silvestri, e, njemu nije dobro pa ne može doći, ali imamo e, e, izvješće komisije. Umjesto toga smo zahvalni što je kod nas gospodin Dijas koji je izvjestitelj e, za te prijedloge u e, gospodarskom i socijalnom odboru. Nakon toga ćemo imati kratki doprinos e, gospodina Suareza iz Španjolskog parlamenta. Za one koji žele uzeti riječ, Imamo dva člana nacionalnog parlamenta pa jednog e, Europskog parlamenta. Ako zastupnici nacionalnih parlamenta žele intervenirati, molim da ispune obrazce koje ćemo dati tajništvu, pa će tajništvo za mene izraditi popis govornika. Dakle, počnimo sa uvodom u ovu sesiju. Doista smo zahvalni gospodinu gospodinu što će predstaviti ovu temu. Ja, senjora Hvala lijepa predsjednice. Hvala lijepa Evropskom parlamentu i odboru LIBE što ste mi dali priliku da se obratim ovom skupu. E, kao što znate, naše tijelo, tripartitno tijelo Europske unije, mi zastupamo interese e, zaposlenika, e, poslodavaca i sindikata. Mi smo dio razvoja Evropske unije. U našem nedavnom izvještaju koje se tiče potrebe Unije da usvoji ne samo zajedničku politiku za izbjeglice, već i zajedničku politiku za migracije. U tom izvještaju rasprava o solidarnosti na tom području, na području azila, je jedna od odgovornosti i Evropske unije i država članica a ona proizlazi iz poštivanja Ženevske konvencije iz 51. i poštivanja zakona Europske unije kao i direktiva iz 2013. i članka 68 ugovora o funkcioniranju Europske unije. Što se tiče sadašnje situacije i članka 36 e, e, i prvog priloga koji govori o mogućnosti e, popisa e, sigurnih e, zemalja podrijetla. To je nešto što počiva na zajedničkom europskom pristupu azilu. Odbor je u prosincu 2015. izradio izvještaj. Reći ću vam stanovištva E, zaposlenika, poslodavaca i treće skupine različitih dionika. E, e, njihova zajednički sustav azila je propao u samom početku. Nismo primijenili niti Dublinski sustav, niti uredbe iz 2013. godine Imamo uredbe i direktive koje smo spomenuli. One su došle malo prekasno. E, loša je ideja da na krize odgovaramo e, tek kad e, su one kad su se one već razbuktale. U sadašnjoj situaciji podržavamo prijedlog Europske komisije E, podržavamo je sa e, jednom e, kritičkom distancom. Ideja sigurnih zemalja ima ozbiljne posljedice. Netko koji dolazi iz sigurne zemlje će biti podvrgnut ubrzanom postupku, a to će značiti smanjenje obrade dokumenata tog te osobe i to će otežati situaciju e, ljudi e, koji su ranjivi, recimo maloljetnici i druge ranjive grupe. Mm, e, to može podriti sustav nediskriminacije i načela koje zastupa Ženevska konvencija. Sigurna zemlja tu nemamo usklađene stavove jer sama uredba e, ustanovljuje načelo e, zajednički popis Evropske unije e, i to treba uskladiti sa popisima država članica. Uredba, podsjećam na uredbu 32 iz 2013. Trebamo poštivati međunarodni okvir prava i e, zastupati ljudska prava. E, tu se postavlja pitanje Kosova koje nije potpisalo e, Europsku konvenciju o temeljnim pravima. Još jedan kriterij ustanovljivanja da li je zemlja sigurna ili ne jeste, jesu odluke e, suda za ljudska prava koji ispituje da li se poštuju u toj zemlji, da li se u toj zemlji poštuju ljudska prava. A što se tiče odluka tog suda, komisija ne kaže do koje mjere se te odluke e, uzimaju u obzir po svojoj težini. E, uzmimo primjer Turske. E, statistika Europske unije se zasniva na podacima iz 2014. godine, a nemamo nikakvih informacija što se tiče kako su dugo ti slučajevi razmatrani. E, slučajevi se mogu obrađivati nekoliko godina. Oni mogu e, od ova 2000 slučajeva e, sud je razmatrao substancu tih slučajeva samo za 110 slučajeva Dakle, od 2000 slučajeva samo je 110 e, slučajeva obrađeno na osnovi merituma. I e, ustanovljena su kršenja ljudskih prava u tim slučajevima. Što se tiče Bosne i Hercegovine, e, odluke imamo sedam odluka, a pet od tih odluka u pet odluka je ustanovljeno da je došlo do kršenja. Imamo e, Makedoniju, na primjer, i, i druge zemlje u toj regiji. Tu te informacije možete vidjeti na stranicama e, suda. U mnogim slučajevima je gdje je e, razmotrena substanca, to jest meritum slučaja, ustanovljeno je da je došlo do kršenja prava. sigurna zemlja e, znači da se zemlja pridržava kopenhaških kriterija, ali e, ne znamo s kakvim uspjehom. U Turskoj vidimo kršenja slobode izražavanja. E, imamo slučaj ovog njemačkog novinara koji je sada zatvoren u Turskoj. treba dobiti pouzdane e, informacije od UNHCR-a i e, Vijeća Europe. Mm, e, svi vidimo da se uvjeti u takozvanim sigurnim zemljama mijenjaju i uvjeti u europskim zemljama se mijenjaju zbog nedemokratskih praksi Treba e, dakle ubrzati ove procese razmatranja statusa zemalja. I na kraju, kako bismo dobili standardnu definiciju sigurne zemlje, moramo e, potvrditi da je krajnje vrijeme da o tome raspravljamo. Moramo uvijek jamčiti individualiziran pristup slučajevima a ne da imamo automatsko rješavanje i automatsko primjenjivanje e, kriterija. Druga stvar, ako pogledamo razloge e, e, zbog kojih ljudi bježe, ako gledamo koliko im je osigurana pravna zaštita e, moramo osigurati sva ljudska prava a ne samo neka sloboda tiska e, poštivanje manjina i tako dalje i na kraju moramo imati e, učinkovit sustav pristupa sudovima. E, moramo zajamčiti e, nevraćanje u opravdanim slučajevima. Hvala lijepa e, za ovaj sveobuhvatan prikaz onoga što kaže odbor za gospodarska i socijalna pitanja. A sada idemo dalje na predstavnika E, nacionalnog e, parlamenta, gospodina Soareša, ima riječ, izvolite. Hvala lijepa, e, gospođo predsjedateljice. Ova reforma, i ja se slažem s onim što je rekao prethodni govornik i drugi kolege koji su ranije govorili, ova reforma se događa u krivo vrijeme. Mi smo e, sada na vrhu migratornih pritisaka. To je to nema presedana u povijesti Evropske unije, e, s iznimkom e, rata na Balkanu možda. Moramo ovome stoga pristupiti vrlo oprezno. Govorimo o ljudima, ljudima koji pate, njihove obitelji pate oni su u vrlo rizičnim situacijama. Oni se kreću prema našim granicama jer bježe zbog stvarnih opasnosti. Važan dio ove nove uredbe jeste nova definicija e, sigurne zemlje podrijetla i sigurne treće zemlje. Evropska unija spominje e, te pojmove, ali oni, njih treba pojasniti. Reforma e, spominje dva aspekta koja e, ću ovdje e, raspraviti. Oznaka sigurne treće zemlje i sigurne zemlje podrijetla, ovi popisi koji se pripremaju. Države članice će gledati e, jesu li te zemlje sigurne zemlje podrijetla ili sigurne treće zemlje. Međutim, u sadašnjem trenutku se moramo sjetiti toga da treba paziti kako se sastavljaju liste i kako se jamče e, prava tražitelja azila koje e, zemlje mogu doći na taj popis koji će sačiniti Evropska unija. Imamo, mm, ti se kriteriji mogu čak i mijenjati ovisno o broju ljudi koji traže azil. Moramo također znati da i imamo jednu minimalnu listu koja pokriva e, sigurne zemlje s tranzita ili ćemo imati e, drugi ekstremti imati popis koji će pokrivati sve zemlje na svijetu koje su e, sigurne zemlje podretla, koje su sigurne treće zemlje e, završit ćemo s popisom sigurnih zemalja koje su izravno uključene u E, e, migrantsku krizu, izbjegličku krizu e, koju želimo riješiti. Stoga je važno reći da zakonodavstvo dozvoljava državama članicama da sačine svoje vlastite popise koji traju pet godina. Po svojim kriterijima, ako pogledamo Španjolsku, koja je e, dobila zahtjeve od azila. E, ti e, ti ljudi često dolaze iz Latinske Amerike, iz Južne Amerike. One neće biti na popisu Evropske unije, ovisno o tome kakove su karakteristike te pojedine zemlje. Treći aspekt koji je važan to moramo uvijek imati na umu. Jeste činjenica da osoba koja traži azil, ako ona dolazi iz sigurne zemlje podrijetla ili sigurne treće zemlje, moramo pogledati koje je podrijetlo te osobe to je obveza i to stalna obveza. Tu imamo razne troškove iz ovih um, na mjestu na kojem osoba ulazi u Europsku uniju. Moramo vidjeti da li su ispunjeni kriteriji sigurne zemlje podrijetla i sigurne treće zemlje. Tu moramo e, dati siguran sustav e, jer je to vrlo složen posao. Moramo se držati načela solidarnosti. Također treba osigurati da ljudi koji traže azil u Europskoj uniji dobiju pravedan postupak. I na kraju treba reći, e, slušao sam pažljivo raspravu ovdje e, danas prije podne. Brine me to što je ideja prava na azil u Europskoj uniji E, ljudi koji se kreću prema našim granicama e, tražeći utočište, sigurno utočište, e, da se na njih gleda kroz političku perspektivu. Tu imamo sukob ideologija. Mi više ne rješavamo tu situaciju racionalno. Imamo ksenofobne pokrete u Europskoj uniji jer građani osjećaju pomanjkanje e, stabilnog sustava koji nadzire sustav prava na azil u Europskoj uniji. Ono što smo pokazali građanima su razne koncepcije onoga što trebamo napraviti, kakva jamstva možemo dati građanima koji traže azil. Ako pokazujemo e, samo e, divlji sukob ideologija, onda će ksenofobni pokreti rasti i cvasti. A Evropska unija bi trebala jamčiti pravo ljudima koji bježe od ratova, e, koji bježe jer su im ugroženi životi. Hvala lijepo. Evo, dotakli ste se ovih političkih e, izbora koji se donose kada se donose političke odluke. Dakle, što je to što je u pozadini, kako se primjenjuju te odluke od doista zanimljive točke ovdje u izlaganjima naših e, gostiju. Imam ovdje neke zahtjeve za riječ. Bilo bi dobro da se držite ove dvije minute koje su predviđene. Prvi zahtjev iz Slovačke, zastupnik e, gospodin pa, Paška, izvolite. na... Hvala lijepa. Govorilo se o pravu na u Europskoj uniji, ali mene zanima što je to. Ima li Europska unija vlastiti teritorij, proračun, stanovništvo, ko će to pružiti, tu zaštitu? Pa države članice imaju e, stanovnike, teritorij, proračun, nadležna tijela i one trebaju odlučiti hoće li ne pružiti azil. Koliko govorimo o zajedničkoj politici azila, onda bi se ona trebala temeljiti na onome što države članice u smislu suradnje traže od Europske unije. Dakle, što se tiče ocjene trećih e, zemalja, država članica donosi odluke na osnovu, dakle, posjeću dokumenta, ženevske konvencije i tako dalje. Potom ta država odlučuje koje su to zemlje sigurne. Vrlo često se neke zemlje ne smatraju sigurnima zato što u određenom dijelu svijeta ili određenom dijelu zemlje postoji jedan problem, jedan sukob, ali to ne znači e, da e, cijela ta treća zemlja nije sigurna. Dakle, ocjena kreće u kontekstu države članice, njene suverenosti, njene nadležnosti i imam dojam da evropske institucije, parlament i komisija pokušavaju državama članicama oduzeti neka njihova prava. Žele se ojačati nadležnosti donošenje odluka, dakle institucija. Koliko ja znam, brojne države članice se nisu složile oko ovih politika, a svejedno parlament i komisija stalno govore, ponavljaju iste stvari. Povjerenik je ovdje rekao brojne neistine danas, jer su se države članice u Luksemburgu, kažu da su se, države članice u Luksemburgu dogovorile oko ovih kvota. Međutim, to nije tako. Neke države su glasale protiv i čak su se požalile Europskom sudu. A ovdje je povjerenik rekao da se u Luksemburgu donio taj zaključak. Međutim, uopće nije tako. Zato što su se neke zemlje usprotivile i ti jer, su, jer je to u suprotnosti sa važećim zakonodavstvom. Dakle, budimo iskreni, postoje stvari koje su u nadležnosti Europske unije, to je dobro, a druge stvari nisu. Kada govorimo o trećim e, zemljama, države članice moraju definirati te liste i ograničiti to pravo bi u budućnosti mogao biti problem. Ovo je bilo jasno, kaže predsjedavajuća. Idemo na Estoniju. Izvolite as Mr. Sorry. Right. We have it correct. Thank you. hvala Ja bih vam skrenula pažnju na činjenicu da ljudi bježe iz raznih razloga. I na te razloga se mora govoriti različitim politikama, s obzirom dakle na prirodu zahtjeva. Ima ljudi koji bježe od ratova, prirodnih katastrofa, bježe u velikim brojkama i potreban im je humanitarni azil. Oni bježe kada u njihovoj državi ne postoji politička moć koja ih može zaštititi i često im je potrebna kolektivna e, pomoć u susjednim zemljama. To je u neku ruku zahtjev sviju, ali je to privremeni zahtjev. Njima je potreban azil sve do kraja krize, dakle dok e, se ne dođe do neke političke e, moći koja će ih zaštititi u njihovoj zemlji porijekla. Većina ovih ljudi u stvarnom svijetu uopće ne treba doći do europskih granica. Oni bi trebali naći sklonište prije. I ovdje u Europi se moramo osigurati da ljudi ne dođu do, do, do sredozemlja kako bi tamo stradali u ime naše humano, to humanosti u ime našeg vlastitog interesa. Potom imamo ljude koji su proganjani. Oni bježe od e, zločina koje često počinjavaju e, tam domaći moćnici i oni trebaju politički azil. To su pojedinačni zahtjevi, taj azil može biti stalne prirode, međutim to se treba individualno razmatrati moramo se osigurati da se ove dvije, da se na ove dvije različite kategorije zahtjeva odgovori na dva različita načina. Dakle, materijalna pomoć susjednim zemljama, kada je riječ o prvim, prvoj grupi. Drugo, humanitarni azil odgovara na potrebe zemalja koje nisu sigurne za opću populaciju. To su zemlje koje su u ratu, u nasilnim sukobima. Politički Azil je namijenjen pojedinačnim situacijama i treba se analizirati slučaj po slučaj. I moramo priznati danas da se pojedinačna proganjanja mogu donositi i u zemljima koje su općenito sigurne. To znači da tamo nema e, rata, nego je moguće tamo biti fizički dok mi sada tu sve objedinjujemo pod nekakvom kategorijom migrant ili ljudi koji se kreću ili samo kažemo izbjeglice dok se ne bavimo ljudima, bit ćemo u situaciji da evo čak e, i milijarda Kineza ima pravo na azil u Luksemburgu. Um, to Mr. Lopez Aguiar. Hvala lijepo, zastupnik Lopez Aguilar. Hvala, evo mislim da postoje neka zajednička, zajednički elementi između ova tri jutrošnja panela, a to je da moramo se pozabaviti izazovom provođenja treće reforme europskog sustava azila. I već je rečeno, neki dijelovi zakonodavstva ne funkcioniraju. Sustav Dublina je kolabirao, ali ne slučajno ne zbog nekakvog tsunamija ili prirodne katastrofe. Kolabirao je zbog ljudskog djelovanja, zbog nedostatka političke volje država članica da slijede evropske zakone, a kada su potpisali Lisabonski ugovor obavezali su se na provođenju tih zakona. I ta reforma se ne može sada baviti snižavanjem kriterija. To znači da solidarnost ne može biti nešto izmišljeno. To je pravno obvezujući mandat Dakle, mora se artikulirati na način da to bude obvezujuća solidarnost, a ne dobrovoljna. To također znači da kada govorimo o usklađivanju europskog sustava azila, da mora ostati tu mjesta za fleksibilnost, ali ne za odbijanje europskog zakona vezano uz ova pitanja. Također kada vidimo razlike između ovih, e, između prve zemlje, dakle zahtjeva, prihvata i dakle ovih e, sigurno sigurnih trećih zemalja, time se moramo pozabaviti. Ja sam bio u toj misiji u Kanadi, odbora Libe, i mi ja i kolege dijelimo mišljenje. Da, Kanada je model, ali Uglavnom zato što je utvrdila legalne načine dakle, za traženje humanitarne međunarodne zaštite na svom teritoriju. To znači da ćemo u Europi morati učiniti jednako. I zato neki od nas traže humanitarne vize. I to je nešto što je podržao i glavni odvjetnik Europskog suda. Imamo, ne, imamo još čekamo presude u tim slučajevima, dakle humanitarne vize, humanitarni koridori, legalni načini da se traži međunarodna zaštita na teritoriju Europske unije. Kao što se često događa, kada čuje, se čuje nekoga da govori, onda bi se drugi javili za riječ. Molim doista ljude da budu kratki, možda dobijemo pet minuta duže. Imamo Hrvatski e, sabor koji se javio za riječ, gospodin Ostojić. Ja ću govoriti svojim jezikom. Što se tiče Europske unije, temelj iste je apsolutno solidarnost. Ta solidarnost kao temelj, ako ugrozimo upravo sa ovakvim pričama, to je da su svi oni koji bježe pred ratom teroristi, ili situacija da svi oni koji traže azil to pravo zloupotrebljavaju ćemo napraviti veliku grešku. E, najbolji primjer je upravo moja zemlja koja je bila dio Jugoslavije, znači dio onog Balkana sa kojeg je veliki broj ljudi bježao pred ratom, pa vas pitam danas ima li problema sa tim ljudima? Mislim da nema. Ja ovo sve govorim zato što mislim da bi i kolega iz Poljske između ostalog mogao više slušati papu Franju nego da ovdje poziva ljude da zaborave stupove Europske unije. Po pitanju azila on mora biti naravno napravljen po meni ipak kvalitetnije i bolje nego što je to do sada bilo rađeno. Stoga se zalažem da Europska unija priđe praktičnijim rješenjima. Ako postoji UNHCR ili visoki povjerenik za izbjeglice, ja ne vidim da najveći donator na svijetu, a to je Europska unija, mi ne možemo kao veliki donator posegnuti za istim, a to znači da mi imamo svog povjerenika za izbjeglice, da to vežemo uz upravo onu ogromnu pomoć koju dajemo za razvoj, pa na taj način da riješimo i značajan dio problema i razdvojimo one kojima treba ekonomska, a kojima treba pomoć u bježanju pred ratom. To govorim iz razloga što prepuštajući situaciju, baveći se birokratskim poslovima oko toga hoće li Turska biti sigurna zemlja ili neće, odnosno da li će u Jordanu, Libanonu i sličnim dijelovima sjeverne Afrike biti situacija da će onda krijumčari uz posao koji sad u ovom trenutku imaju izmisliti novi, a to je da počnu proizvoditi lažne putovnice jer će ti biti interes da dolaziš iz one zemlje koja nije sigurna. Ja ću završiti vrlo kratko. Moje mišljenje je da je bitno da Europska unija napokon preuzme inicijativu ne poslije Sredozemlja, nego kad dođu na Sredozemlje da to naprave u kampovima koji se nalaze i u Turskoj, Jordanu, Libanonu i to upravo na ovaj način sa osobama koje mogu ne godinama pričati već konkretno raditi. Thank you very much. Um, uh, Hvala vam lijepa. Prelazimo na Sloveniju. Gospodin Matić. Thank you for the speaking eh, dame Hvala lijepo. Ja, evo, govorimo o zajedničkoj eh, politici azila na razini Evropske unije, ali čini mi se da se ne govori o tome kakva bi trebala biti vanjska politika Evropske unije. Mislim da bi bilo korisno vidjeti što radi Europska unija po tom pitanju. To su govorili i mnogi prije mene. Moramo krenuti od polazišnih zemalja. Što se tiče ocjene sigurnosti tih zemalja, a možda ne bi bilo loše vidjeti što rade pojedine zemlje u odnosu prema izbjeglicama. Umjesto da čekamo presude Europskog suda koje često završavaju na naslovnicama novina. Važno je da te zemlje koje ne postupaju dobro sa izbjeglicama, koje ih odvraćaju, da pretrpe neke sankcije zbog toga. Dakle, potrebno je usvojiti mjere protiv te vrste prakse. Žao mi je što brojni predstavnici nacionalnih parlamenta danas tvrde kao da u stvarnosti Europska unija ne postoji. Mi smo dio jednog, jedne grupe e, zemalja koje su zasigurno prepustile dio suverenosti, a to da bi pronašle zajednička rješenja i bez te zajedničke volje ne bi postojalo niti Evropske unije. Hvala vam. Ja sam govorila prije kraja zadnje rečenice, kaže predsjedavajući. Idemo dalje. Izvolite, Svimberg iz Evropskog parlamenta, zastupnica Svimberg. De tidigare eh, debatterna här, men inte fått ordet, så att jag kommer återkoppla nisam dobila prije riječ. Pokušat ću stoga pokušat ću e, ustanoviti veze između triju rasprava koje smo ovdje vodili. Trebamo naravno e, reformirati e, ono što imamo. Ali kada to treba učiniti? Mi stalno vršimo reforme. to nema smisla. govorilo se mnogo o solidarnosti. Za mene i za moju stranku Solidarnost znači nešto veoma važno, ali e, trebamo izbjeglicama pomagati na licu mjesta u njihovim zemljama. U Švedskoj smo vidjeli masovnu imigraciju i mi smo morali e, e, iskoristiti velika sredstva, sredstva koje bismo inače e, koristili za e, razvoj naše zemlje kako bismo pomogli izbjeglicama. E, mnogi izbjeglice su ekonomski izbjeglice, ekonomski migranti. Da, trebamo vršiti reforme, moramo imati usklađivanje propise, moramo definirati e, dobrovoljne akcije, ali ako ne prihvaćamo migrante koje nam se predlaže, e, dobit ćemo sankcije. E, morat ćemo platiti tisuće i tisuće švedskih kruna. To nije moguće. E, e, situacija sa Poljskom i Slovačkom. E, tisuća osoba koje su promještene. koliko će ljudi prihvatiti Slovačka i Poljska, na primjer? To je vrlo teško pitanje. Mislim da je to veliki problem. Hvala. Posljednji govornik, kolegica Omen iz parlamenta. Hvala lijepa. A ja ću govoriti nizozemski. Mm, ovo je dobar paket. Može pružiti evropski odgovor na već postojeće probleme. Sjetite se one fotografije o mrtvog djeteta na onoj plaži. Mislim da smo svi pomislili da moramo nešto učiniti. Evropa može učiniti mnogo toga, među koliko sudjeluju u svemu tome države članice i pokažu solidarnost. Ja sam doista razočarana da i nakon 2004. imamo ljude koji su postali dijelom Evropske unije, jer ovdje se spominjalo, spominjala je neka zaštita kršćanskih vrijednosti, a nemaju nimalo solidarnosti pred ljudima koji bježe. Oni pokušavaju ove probleme jednostavno prepustiti zemljama koje su na jugu Europske unije. Vrlo ti ljudi koji su se danas javili za riječ, koji su govorili na ovaj način, nadam se da će porazmisliti o solidarnosti, o solidarnosti prije i nakon pristupanja njihove zemlje u Europsku uniju, dakle solidarnosti drugih zemalja koje su pokazale to prema njima kada su oni trebali ući. Neka razmisle jako dobro i o ovom aspektu. Hvala lijepa. Hvala vam. Evo, ovo zadnji komentar je možda dobar komentar za raspravu tijekom stanke za ručak. Čuli smo danas e, dosta različitih stajališta vezanih dakle u zajedničku vanjsku sigurnosnu politiku, to je zanimljivo, potom kakvu solidarnost pokazujemo u regiji, To je povezano i sa pitanjem, dakle, trećih zemalja koji su možda već pretrpjele dva, tri vala izbjeglica, mogu li prihvatiti još jedan, dakle, destabilizacija, je li to Libanon, ili drugamo. I to su samo neka od pitanja koja su proizašla iz ove rasprave. Jednako je bilo i u odboru za vanjske poslove koji se interesira sada za ova pitanja. Zahvalila bih našim panelistima. Mislim da smo tu čuli vrlo jasna stajališta. Također našim gostima koji su se javili za riječ ali prevoditeljima na dodatnom eh, vremenu koji su nam eh, dali, te na vještinama koje su kao pokazali, kojima dakle raspolažu kao i uvijek. Eh, ručak je u sali, dakle namijenjenoj zastupnicima. Sigurna sam da će vas osoblje tamo uspješno odvesti oni koji žele sudjelovati na radionicama, one počinju u dva sata i adrese, dakle, radionica se nalaze u vašem programu. Evo, dobar vam tek i vidimo se danas popodne na nastavku ove rasprave.